Dear colleagues, good afternoon. Welcome. Uh, Dragi kolege, Dobar dan i dobrodošli na e, današnji sastanak odbora Ekon. Najprije usvajamo dnevni red, a nakon toga jedno priopćenje predsjedništva. Posjećamo e, članove odbora da će sutra poslije podne na e, sastanak Ekona doći predstavnici nacionalnih parlamenta, dakle od 14.30 do 16.30 da govorimo o strukturnim reformama i e, fiskalnim stajališta koji će se primijeniti na, e, u njihovim zemljama, a Mm, to će biti prije glasanja. Osim toga možda će još i sutra ujutro biti tu, a to znači da vas ne čudi za slučaj da budete imali mjesto koje nije vaše uobičajeno mjesto. E, nadalje, pitanje o, o makrofinancijskim aspektima, o održivom financiranju borbi protiv pranja novca. E, sve je to, e, su bile teme trijaloga i sada je došlo do privremenog dogovora i Zahvaljujem kolegama koji su radili na tom pitanju jer su njihovi savjeti bili korisni i predstavljali su bazu na osnovu koje se moglo raditi dalje. A sada dopustite mi da pozdravim naša tri prijatelja koji e, predsjedaju trima tijelima koji su danas nama u Ekonu. Pozvali smo vas da govorite o vašim iskustvima prošle godine, naročito što se tiče koordiniranja i suradnje sa zakonodavcima. I također nam je drago da možemo čuti koje su prioriteti vaše organizacije u sljedećih 12 e, mjeseci gospodin e, Mayor. Osim toga je taj koji sada predsjedava i zajedničkim tijelom. E, on je dakle na čelu nadzornih tijela. Svi su oni dali pisane izjave o aktivnostima protekle godine i to stoji svima na raspolaganju. A sada ćemo dati riječ najprije gospodinu Majeru koji će e, govoriti tijekom 10 minuta. Nakon toga slijedi gospodin Enrija i za kraj gospodin Bernardino. Svatko od vas će imati e, mogućnost i da postavi pitanja. Hvala e, dakle na vašem radu za početak i hvala na izvrsnoj suradnji s našim odborom. E, naš e, odbor sudjeluje u postavku donošenja proračuna, a isto tako u reviziji europskih nadzornih tijela. Drago mi je e, i to da vaša tijela rade kada je u pitanju Brexit. Nadamo se dakle da će doći do dogovora e, kako bi situacija bila manje dramatična. U svakom slučaju priprema se za sve scenarije. E, Steven Major, vi primate riječ. E, hvala vam lijepa Roberto, ovo su vrlo prijateljske i pozitivne primjedbe. Suradnja s ekonom je jako dobra i e, isto tako to smatraju e, svi predsjedavajući ovih tijela. Ja ću najprije dati jedan opći izjavu, a nakon toga ću preći na izjavu ESMI. Jako mi je drago da vam se danas mogu obratiti kao zajednički predsjedatelj za 2018. godinu svih europskih nadzornih tijela. Najprije ću se osvrnuti na zakone koje su usvojene početkom ove godine. E, prvi u siječnju je bio prims. Od e, kako je taj E, propis stupio na snagu. Sva tri nadzorna tijela rade na tome kako bi se on dobro proveo. I zato smo postavili puno pitanja i odgovora kako bismo radili na tome da se propisi primjenjuju i kako bismo promicali zajedničke prakse za Pripskit. Naravno, važno je kada se govore o ovim širokim novim pravilima e, da smo naravno naišli na neke probleme. E, mi smo prikupili od svih dionika e, sve probleme kako bismo vidjeli zašto je do njih došlo i odredili rješenja. U srpnju Europska komisija tražila je da se detaljno daju smjernice o vrstama proizvoda i vezano za obveznice. Također smo gledali da li su rezultati oni koji omogućuju povrat ulaganja. E, s obzirom da se ta uredba primijenila svega godinu dana kasnije, zato će i prvi rezultati o tome biti odgođeni. I 2020. godine tražit će se da se naprave e, ključne, da se prodalje ključne informacije kako za uzis, tako i za PRIPS. Mi smo uputili pismo komisiji i tražili da se izbjegne dupliciranje i rekli kada bi se amandmani na uredbu PRIPS uložili, tada bi se mogli izmijeniti određeni problemi. Ta revizija je revizija do koje mora doći što je prije moguće kako bi su zakonodavci mogli razmotriti moguće amandmane prije kraja ovog saziva. Drugo je borba protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma. Posljednjih mjeseci vidjeli smo mnoge slučajeve kada kontrole u bankama su se pokazale nedovoljni i zbog toga nam se učinilo da možda e, okvir koji postoji na tu temu nije dovoljan, treba ga stoga revidirati kako bi europski sustav zaista bio svrsishodan i prijedlozi komisije prošlog tjedna e, predstavljaju prvi dobar korak u tom smislu i koji će omogućiti veću konvergenciju standarda nadzora koji bi tu postao učinkovitiji. Zajednički, e, na razini zajedničkih odbora radili smo da se na pitanjima borbe protiv pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma radi više, da se uoči rizici, da se bolje surađuju te e, između različitih EML nadzornika i Europske središnje banke potpisan je dogovor o razmjeni informacija. Ove godine zajednički odbor nastavio je procjenjivati kroz sektorske rizike o razvoju tržišta i o analizi, dubinskoj analizi novih rizika. Tu smo dobili sliku o situaciji u cijeloj Europskoj uniji i u našem izvješću to smo objavili svim dionicima. Mi smo naročito u izvješću naglasili neizvjesnosti vezano za povlačenje e, e, Velike Britanije iz Europske unije. Vrlo je važno zaštititi europske potrošače i ulagače tijekom naših e, dana otvorenih vrata mogli smo razgovarati sa svim dionicima, naročito s predstavnicima potrošača. I tu smo pokazali kako EZE rade na pitanju maloprodajnih e, ulagačkih proizvoda. Na temelju toga EZE će uskoro načiniti prvu seriju informacija o proizvodima, tako da će potrošači biti bolje obavješteni. Zaključu sada dio o radu zajedničkih radu odbora i reći da ovo na čemu sada radimo i što sam sada spomenuo je nešto na čemu ćemo nastaviti raditi i sljedeće godine. I mi smo sasvim sigurno važan forum za raspravljanje o tim pitanjima. A sada prelazim na izlaganje vezane za moje predsjedanje ESPOM. Najprije ću govoriti o MIFID-u 2, zatim o tržišta kapitala i za kraj o Brexitu. Što se tiče MIFID-a, e, Velik broj među vama e, sigurno se sjeća da ste me dakle, prije godinu dana pitali je li provedba u redu, a ja sam danas u puno boljoj poziciji da vam odgovorim na to pitanje. Jer e, je od trećeg siječnja prošlo već devet mjeseci i MIFID je u tih prvih devet mjeseci funkcionirao i bolje nego što su se mnogi nadali, ali to je složen projekt. E, najprije što se tiče instrumenta za nadziranje konvergencije. ti instrumenti e, te nam omogućuju da se bolje usklade ti, svi instrumenti konvergencije u svim jurisdikcijama Tražili su od nas i pojašnjenja, bilo izravno, bilo i neizravno, što samo pokazuje da mjerenje konvergencije i nadzora je vrlo korisno. Osim toga, MIFID 2 otvara novu perspektivu o takozvanim mišljenjima ESME u posljednjih 12 mjeseci. ESMA je izdala 400 različitih mišljenja o izuzećima pretransparentnosti i o ugovorima o različitim robama i sirovinama. To su vrlo stručna pitanja vezana za sekundarna tržišta. Uvjeren sam da bismo mogli davati takva mišljenja i na druge teme, recimo odobravanje fondova, kao što je predloženo u reviziji EZAS-a. Što se tiče e, e, i informacijske tehnologije. E, drago mi je da su gotovo sva nadzorna tijela iz pojedinih država odlučile ESMI prepustiti e, taj e, dio vezano za tisuće i tisuće transakcije u cijeloj Europskoj uniji. Znate da smo kasnili u početku sa postupkom generiranja podataka, ali ipak, e, bez obzira na to, mislim da smo dobro započeli s radom. E, mi smo e, dobili i nove ovlasti u ESMI, što je bilo vrlo važno za maloprodaj, za ulaganja na malo i naročito što se tiče CFD ugovora. Sada ima ESMA nove ovlasti i ona je usvojila nove mjere u proljeće o e, binarnim ugovorima i CFD ugovorima i na taj način još više štiti ulagače u EU. Sada nešto o Uniji tržišta kapitala gdje smo napredovali. EMA ima nove ovlasti u okviru uredbe o sekuritizaciji. Zakonodavci su omogućili dugi provedbeni period što olakšava rad ESME. E. Osim toga, ESMA e i dalje podržava projekt Unije tržišta kapitala putem nadzora konvergencije, što uključuju mnoge revizije stručnjaka, a isto tako to je vezano i za ulaganje, što sam u prethodnom e, izjavi spomenuo. Velik broj e, područja u Uniji tržišta kapitala zahtjeva poseban nadzor. I zato mi je jako drago da ovaj odbor želi raditi na finaliziranju prijedloga za EZAS i zato mislim da je ključno da europske institucije omoguće da europska nadzorna tijela se i dalje razvijaju, naročito ESMA. Ovi zakonodavni prijedlozi su ambiciozni, ali očekivanja su i velika e, treba s jedne strane podržavati uniju tržištu kapitala, a s druge strane biti protiv određenih prijedloga, na primjer jačanja instrumenata konvergencije ili prebacivanje određenih e, stvari na europsku razinu, što najgled može izgledati paradoksalno. A sada nešto o Brexitu. Od 2015. godine bavimo se ovom pitanju e, u okviru nadzornog rada e, ESME i u odnosima sa nacionalnim nadzornim tijelima. E, ESMA dakle treba dobro planirati kako se situacija razvija kako bi naši planovi zadovoljili sve zahtjeve E, u EU od sa 27 država članica za slučaj da ne dođe do dogovora o Brexitu jer datum se približava. I isto tako e, moramo vidjeti što će biti sa djelatnicima e, i njihovi bi Hvala lijepa i da bit će mi drago s vama raspravljati večeras. Najpša hvala na vašim jako konkretnim izjavama. A sada mi preuzimamo s pitanjima. Hvala lijepo, Roberta. Dakle, dugi proces oporavka bilanci europskih banaka prošle godine bitno napredovao. Dakle, kompletna stopa dioničkog normalnog kapitala se stabilizirala na otprilike 14,5% od druge polovice 2017. i te visoke razine sada naravno podupiruje rast rast kompletne kreditne aktivnosti i davanja kredita i investiranja šire gledano. U, također je u čišćenju bilanci banaka bilo vrlo važno i da su se počele smanjivati iznosi loših kredita. Oni su se, loši krediti su se smanjili za 250 milijardi eura u zadnje dvije godine, tako da je prosječna stopa loših kredita na negdje oko 3,6%. I to se jasno odrazilo i na pozitivan makroekonomsku prognozu za budućnost. E, ova reforma nakon krize je uglavnom se sad počinje raščišćavati. U zadnje vrijeme smo vam mi isto tako poslali adekvatne dokumente da vidite kako izgleda naše izvješće nadzora kojima podržavamo i prijedlog parlamenta glede čišćenja bilanci i stabilizacije stanaka u bankama. Nadalje, mi vjerujemo da postoji potreba da se apsolutno fokusiramo sve naše napore na praksu u nadzoru, kako bi e, spriječili segmentaciju europskih banaka i kako bi onda i smanjili rizik, odnosno podijelili rizike kreditne pogotovo. Dakle, povratak jedne stabilnosti na bankarsko tržište je jedan veliki izazov za našu bankarsku uniju i jedinstveno tržište. Mislimo da je to isto tako izazov na sve naše političare i one koji donose odluke s obzirom da nas fronti već vidimo i sljedeću krizu koja će naići. Mi smo imali i savjet komisije što se tiče konačnog paketa Basel 3 i njegove implementacije u EU. Već smo počeli sa prikupljanjem podataka po bankama i naravno predložili smo jedan proporcionalni put kako će se to sve uvrstiti u naš e, zakonodavni okvir. Dakle, u novom bazelskom dogovoru imamo neke nove elemente koji govore o tome da se unaprijed neke stvari financiraju i osiguraju što zapravo na taj način je e, de facto prejudiciralo već ono što smo mi htjeli postići. I da bi vidjeli koji su puni koristi toga, možemo, da bi to napokon doživjeli, trebamo početi čitav niz akcija provesti. Dakle, moramo se dogovoriti o kritičnim funkcijama, donijeti nove e, okvire za testove banaka i stres testove i tako dalje. Mislimo da je i plan osiguranja vrlo bitan i za funkcioniranje jednog kompletno integriranog bankarskog sustava. Ozbiljno kršenja ovog zakonodavstva o kome smo sada govorili, koji se odnose na tržište kapitala na evropskoj razini, što naravno nadzire upravo ovo o čemu je Steven govorio, njihov zajednički odbor, trebaju predvidjeti i zapravo e, nadzore u svim zemljama članicama. Naši nacionalni stručnjaci, nacionalni stručnjaci moraju izraziti i izraditi uz pomoć čitavog niza alatki svoja izvješća o svom nadzoru i naravno onda će se vidjeti slabosti gdje se treba pojačati naša akcija. Trebaju nam međutim da to sve provedemo više financijskih sredstava, više resursa, ali i više ovlasti koje bi bile prenesene Europskoj bankarskoj, dakle nadzornoj agenciji. mi u cijelosti radimo u okviru mandata kojeg nam je dao zakon i počeli smo raditi na, na konvergenciji nadzornih ovlasti i gledamo kako to izgleda naravno područjima pogotovo platnog prometa, ali to polako mijenja i naš kompletni bankarski sustav. Mi smo krenuli sa mm, lansiranjem finteka i nakon toga smo napravili jedan vrlo opsežan i detaljan plan rada. Nakon što smo s tim počeli, vidimo da su izazovi za različite modele poslovanja naših banaka, ali sljedeće što ide su inovacijski hubovi, inovacijski centri koji se moraju uspostaviti i financirati. Zatim, kad govorimo o, o kršenjima pravila, uvjer, uvjereni smo da su naše alatke za, koje koristimo za reviziju jednostavno nisu dovoljno jake. Jer revizije vrlo rijetko uopće dovode u pitanje postojeće različite često prakse u zemljama članicama. I mislimo da bi to mogao biti zanimljiv zanimljiva točka i bitna točka jednog budućeg međuvladinog dogovora unutar Europske unije. Brexit nadalje jest i ostaje dalje jedan top prioritetna tema za našu bankarsku instituciju nadzornu i mi predviđamo tu sve moguće scenarije, ali vrlo je važno da počnemo što prije pregovarati sa našim britanskim kolegama kako bi dogovorili aranžmane za ono vrijeme nakon Brexita. Osim toga donosi veliku pritisak na naše osoblje, na našu instituciju. Trenutno naša pripreme i e, svi radovi vezani za preseljenje u Pariz dobro teku, ali samo dakle jedan ako sporazum između su e, zakonodavaca koji bi trebao biti u listopadu najkasnije donesen će nam omogućiti da se s proljeća iduće godine preselimo u Pariz i krenemo dalje, nastavimo dalje raditi e, bez obzira na to, na taj veliki lom. Ali to je veliki korak. Selimo mi sa obiteljima. Hvala lijepo. Nadamo se da ćemo biti u stanju tu da kažemo, kroz trijalog sve dogovoriti, biti u stanju donijeti taj međuinstitucionalni dogovor oko preseljenja EBE iz Londona u Pariz. Jer, znate, ja znam da je praksa bila takva da smo mi e, imali to načelo, su prije ili kasnije oni se morali složiti s nama, međutim sad nemamo vremena. Dakle, sad više, sad više ne može samo vijeće, mi znamo da vijeće ne može samo donijeti tu, ovu, tu odluku, nego to mora dogovorno s nama kao su zakonodavcem, ali Kažem, nadam se da ćemo se na koncu konaca uspjeti dogovoriti o, na vrijeme i o roku, o tom tekstu koji je već pripremljen i koji će nam spremiti prostor i omogućiti da se to preseljenje EBE izvrši. E, naravno da to bude što je prije moguće ali kao što znate to nije baš u našim rukama samo, to je ipak jedan dosije na kojem radi komisija u ime vijeća, a mi se zapravo trebamo zajednički donijeti odluku. A sada Gabriel Bernardino ima riječ. Hvala vam. Najpše hvala predsjedavajući, uvaženi zastupnici odbora Ekon. Ovih godina radili smo, uložili smo veliki nadzor kako bismo uspjeli e, raditi kvalitetno e, na nadzoru i smjernicama i jačem jačoj zaštiti potrošača. Što se tiče e, jedinstvenih pravila, Jopa je u okviru solventnosti 2 predložila dodatno pojednostavljivanje proporcionalne mjere, smanjenje opterećenja na mala i srednja osiguravatelje i konkretno radili na E, na otpisanim obveznicama i još određenim mjerama. Sada radimo na tome kako uključiti e, održivost u okvir solventnosti 2 i IDD. Što se tiče konvergentnosti, sada radimo na ublažavanju e, rizika i imajući na umu Brexit. Također uspostavljamo prekogranične platforme za suradnju kako bismo imali pravovremenije, pravovremenu suradnju između domaćih stranih e, tijela i radimo na bržem e, uočavanju rizika. EIOPA je radila na uspostavi 13 platformi surađujući s nacionalnim nadležnim tijelima iz više država članica i čitav niz nadzornih akcija su provedene. Poslovni model ovih e, poduzeća najčešće se fokusira na poslovni sektor u kojem će se e, rizik moći konkretizirati tek na srednjem i dugoročnom razdoblju. Pronašli, otkrili smo e, neka, neka pomanjkanja u strukturama u produ, proizvodima poput e, francuskih građevinskih poduzeća, nekih drugih i drugih drugih proizvoda. To može uveliko narušiti zdrav funkcioniranje unutarnjeg tržišta. No sav taj rad na nadzornoj konvergentnosti ukazuje i na ograničenje postojećeg okvira. Iz tog razloga je tako važno koristiti reviziju reviziju EIOPINE e, uredbe kako bismo pojačali naš mandat na, o nadzornoj konvergentnosti. Spomenuo bih četiri stvari. Kao prvo, Europa bi trebala imati mandat voditi neovisni nadzor nacionalnih nadzornih tijela s mogućnosti e, izražavanja preporuka na nacionalnim tijelima pa i o restrukturiranju nacionalnih modela. Zatim, glede prekograničnih e, prekograničnog poslovanja Europa bi trebala imati mogućnost stvaranja e, baze podataka i održavanja iste kako bi e, imala e, jasan mandat za uspostavu platforme o suradnji i izdavanja preporuka nacionalnim nadzornim tijelima. Platforme trebalo koristiti kao preventivni nadzorni instrument, a ne kao instrument za upravljanje krizama. Treće, jačanje preventivne zaštite potrošača EIOPA bi trebala biti u stanju raditi na na, taj, na anonimnim kupovinama. Isto tako, kao što je to slučaj e, u bankovnom sektoru, moramo e, imati šire nadležnosti. Za kraj želim govoriti o CMU i mirovinskim proizvodima, dakle o PEP-u. E, želim se zahvaliti suradnji Europskog parlamenta ta i zahvaliti se na velikom napretku u ovom polju. Pet može biti uspješan samo ako u njega europljani imaju povjerenje. Dakle, europljani moraju imati na raspolaganju jasne informacije kako i biti uvjereni u kvalitetnost i transparentnost ovih proizvoda. Kao europsko nadzorno tijelo EIOPA može jamčiti, e, može se uvjeriti u tu visku kvalitetu e, u zahvaljujući suradnji s Europskom unijom. Hvala Europskom parlamentu na stalnoj suradnji a će e, se i dalje brinuti za stabilnost tržišta i transparentnost tržišta diljem Europske unije. Hvala vam. Hvala Gabriel. Uh, U četvrtak ćemo se već baviti tom temom. Kao što znate, parlament je tražio za proširenje uloge EIOPE i borimo se dakle da uh, se naš tekst uh, uvaži, usvoji. A sada, mislim da je vrijeme da predamo riječ našim govornicima. Prvi govornik u ime Europske puške stranke, Markus Ferber. Hvala lijepo. Ja ću na svom materinjem jeziku govoriti. I neću ništa reći o MIFID jer sam uvjeren da to sve dobro teče. Nego moje pitanje gospodinu Endijasu iz nadzora banaka. Proteklih mjeseci je bio čitav niz slučaja zbog e, različitih grešaka ili kršenje zakona koji su napravljeni na, na području na pranja novca i sprečavanja pranja novca i sprečavanja financiranja terorizma. E sad imate ipak engleski prijevod, dobro. Dakle, moj engleski ni francuski možda nisu baš na takvoj razini, pa je bolje da pričekamo prijevod mislim da moramo čuvati engleski zbog naših irskih kolega svakako. Dakle, u pitanju je pranje novca i borba protiv različitih metoda financiranja terorizma. Mi smo od komisije dobili jedan novi zakonodavni prijedlog koji predviđa da će europski nadzor banaka biti, dobiti nove ovlasti. A istodobno vidimo da je toliko bilo slučajeva pranja novca da se jednostavno moramo pitati Nameće se pitanje da li nacionalne vlasti dovoljno čine. Pa recimo kako je recimo ophođenje malteških vlasti prema Pilatus banci koja je bila izravno upletena u pranje novca i koja je pomogla kod zaobilaženje potkapanja i e, sankcija protiv Irana i koja je de facto bila glavno mjesto za organizirani kriminalce u Europi za pranje novca. Pa se postavlja pitanje jesu li opće nadležne e, ljudi za nadzor poslovanja banaka opće dobro gledali jer su ili su skretali pogled jer mislim pitanje je šta je, mi smo čuli čak od nekih ljudi i od nekih iz nadzora banaka da imaju jako puno briga i dvojbi zbog postupanja malteških vlasti. Međutim, na kraju nije nikakav postupak u smislu članka 17. naše nadležne uredbe tu uopće pokrenut. Pa nas sad zanima, s obzirom na buduću ulogu EBE e kao glavnog borca protiv pranja novca, onda smo pek malo, nam je čudno da nije otvoren postupak na temelju tog članka 17 pa nas zanima šta je EBU na to natjeralo da odustane od postupka. A zatim pitanje da li kod drugih ima još prostora da se poboljšaju i nacionalne nadzorna tijela i naravno naše sve europsko tijelo e, u nadzoru banaka upravo zbog pranja novca i financiranja turizma i kako, terorizma i kako mislite da će se raspodijeliti onda te dodatne ovlasti između vas i ostalih e, srodnih e, institucija a i svega ostalog? Hvala vam na pitanju. Dakle, mi smo imali e, istragu o malteškom e, predmetu Pilatus i u biti odlučili smo, dakle, s obzirom da se radilo o povredi evropskog prava, o financijskoj obavještajnoj e, analizi FIU, dakle, kada dođe do odluke o Radi se na tome sada, trenutno, to smo proslijedili smo komisiji odgovor od odgovor malteške strane i sada komisija treba sukladno zakonodavstvom e, vidjeti da li treba, da li je taj odgovor dostatan ili žele e, jednostavno e, ići dalje. Mi smo odlučili ne pokrenuti postupak povrede europskog zakonodavstva u slučaju malteškog FSE-a jer takav slučaj nije bio e, definiran u tekstu o CRR-u na dovoljno nedvosmislen način e, kako bi se moglo tvrditi da e, ti uočeni nedostaci mogu biti protumačeni kao povreda europskog zakonodavstva. Jer jednostavno formulacija direktive CRD 4 je bila tak, i takva, a provedba istog e, u malteškom zakonodavstvu nisu omogućile da se to kazneno goni. No, u svakom slučaju obratili smo se komisiji i eurozastupnicima i uočili smo određeni broj koraka koji malteški FSA e, mora e, rješavati. Dakle, u svakom slučaju to je nešto što, na čemu se još radi. Just two quick, Evo ja se želim samo nadovezati s dva komentarima. Dakle, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, mi podržavamo činjenicu da imamo u EBI e, rad na protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma. No, stvarnost je takva da to zahtjeva dodatne resurse, a u stvarnosti počinje se raditi na e, borbi protiv pranja, novca kada se u to uključi bankovni sustav jer za to se koriste bankovne mreže za e, korištenje raznih proizvoda. Dakle, tim se bavimo prvenstveno u e, EBA-u. No, mislim da treba znati da nadležna tijela kao što su ESA e mogu jako grančeno se baviti time. Dakle, na terenu postoje ogromna ograničenja e, kako bi se doista vidjelo što se događa na nacionalnoj razini. Dakle, ono što se ovdje dešava sa borbom protiv pranja novca e, je ne možemo apsolutno mi kao Europsko nadzorno tijelo znati sve pojedinosti o tome. Evo ja ću biti doista kratak, slažem se s onim što je Steven rekao. Glede ovlasti, dakle, to je jako smisleno to predati sve u ruke i e u No, evo, želim ja spomenuti nešto o EML-u, dakle, obor pred pranja novca. A to je poteškoća koordinacije i suradnje između financijskih obavještajnih e, jedinica i financijskih nadzornih tijela. Dakle, imamo nekoliko slučajeva, odnosno predmeta u kojima imamo posredovanje, gdje postoje konkretni elementi koji izgleda se suočeni o mogućoj aktivnosti pranja novca, no teško je te informacije e, dovesti do odgovarajućih institucija, što predstavlja poteškoću, a to bi, time bi se trebalo trebali baviti europski zakonodavci. čisto vaše obavijesti radi, mi sada radimo E, dodatnu istragu o malteškom slučaju Pilatusa gdje e, kriteriji za pokretanje postupka za e, pokretanje, za povredu europskog zakonodavstva su slični kao u Latviji i Danskoj. Dakle, imamo nadzorni postupak za, protiv pranja novca i sada radimo na izradi dva dva instrumenta dvije, smjernicama i sada radimo na evaluaciji tih instrumenta. Mislim da smo puno toga ostvarili na tom području i možemo reći slobodno da smo ponosni na ostvareno. Najviše hvala i ako se dobro sjećam vašeg pisma, vi ste rekli da ne radite na tome na FCA-u, prvenstveno zato što zakonodavstvo je tako da vam to ne omogućava, dakle, CRD bi trebao biti jasnije sročen kako bi vam omogućio da se bavite time. Dakle, na tome ćemo raditi. Paul Tang, SID. Hvala lijepo. Ja sam htjela razgovarati o državnom financiranju. Nadam se da je to tema koja kojom se vi ipak dovoljno često bavite. Dakle, sad imamo plan rada, akcijski plan Europske komisije, koji je Europski parlament toplo pozdravio, jer to je, dakle, bila jedna, jedna novina, jedna promjena koja je se trebala, koju smo odavno čekali. Dakle, široko gledano, dakle, vrlo širokom smislu, održivo financiranje svega i mi tu govorimo naravno u prvom dijelu sad, prvom zakonodavnom aktu na tom području koji bi tu trebao odrediti i referentne vrijednosti i različite kriterije i mjerila, ali mislimo da je to jako, jako bitno jer razlog je nama treba obveza da se e, nametnemo obvezu da svi krenu prema održivom financiranju, da pređu na tu održivu vrstu. I, dakle, da, a s druge strane da budemo dovoljno fleksibilni da se to može provesti. Dakle, tu moramo naravno naći jednu zlatnu ravnotežu između te obveze koje namećemo i fleksibilnosti da se uopće može provesti. I sad me zanima kako ćete vi tu pridonijeti či i da li već pridonosete tome, prijelasku na održivo financiranje. Parlament ima jedan izvješće na vlastitu inicijativu koju je izradio gdje smo naravno u kojem istražujemo koji su zapravo čije ovlasti i dokle ide ko zašto je ko dobio mandat u tome. I u jednom nacrtu izvješća se navodi da već održivost je uključena po nama u mandate e, mnogih naših nadzornih tijela koji postoje Dakle, da se to mora financijskim institucijama nametnuti. Ali nas isto zanima koja je metodologija koja će se koristiti za to i koje onda banke moraju uključiti. To je dakle to općenito pitanje. Što vi tu na tom području radite, kako vidite svoju ulogu na to, u tome i što konkretno poduzimate da tu ulogu i ostvarite. Hvala vam, Polo, da ste počeli o tome govoriti. Mislim, iz perspektive ESME postoje dva ključna elementa održivosti. A prvo je da osigurate da ste, da kažemo, onom stavljanju na raspolaganje informacija od strane poduzeća i privrede, da se mora uzeti u dovoljnoj mjeri u obzir i dugoročni rizici i to posebno teme vezane za ekološke rizike. Jedna stvar bi sad zaista trebala ovdje osigurati da naš e, rating sustav u svakom slučaju odrazi taj dugoročni rizik e, održivosti, a druga stvar bi trebali biti izvješća koja u cijeloj, dovoljnoj mjeri obavještavaju sve ulagače o rizicima koji se tu skrivaju ali naravno tu imamo kompletnu tu zapravo zajednicu investitora, malih ulagatelja, institucionalnih ulagatelja i tako dalje koji moraju biti upoznati sa tim rizicima jer vi morate dati investitorima, onima koji doista žele investirati svoja sredstva u održivom, održiv, na održiv način, održivo financiranje, njih morate doista o svemu informirati. Dakle, mi sad gledamo kako možemo elemente održivosti inkorporirati u primjerice u financijsko savjetovanje. Kad dođe neki klijent u banku i želi recimo investirati u održive e, planove, scheme i ostalo, kako će ga te informirati, savjetovati, kako ćete mu prikazati cilj na tržišta i ostalo. A s druge strane ga morate isto informirati, uputiti, cijelosti u postojeće rizike koji se tu dugoročno naravno nameću. Međutim, ono što je tu zanimljivo je da javni sektor tu zaostaje, a privatni sektor e, napreduje. Pa, prema tome oni moraju, međutim, oni, njima treba pomoć da odvoje i da točno znaju koje investicije jesu održive, koje nisu. A evo da podržimo ovu taksonomiju i njenu središnju glavnu točku. Bojim se da bi recimo ovi socijalno-etički i zeleni faktori u našem procesu revizorskom i kod naših stres testova bi to mogle bi recimo te metode, dva, dva pravila da kažem, koja se mogu koristiti kad budemo određivali i morali odrediti što je održivo financiranje, što nije. Dakle, održivost je važna. To smo naravno htjeli spomenuti. Kad pogledamo financijski sektor, recimo osiguravanja i mirovine, to je, su dvije stvari koje stvarno moraju biti održive i to je de facto jako bitno. Tamo je održivost u svakom dijeliću poslovanja na svemu. To je bar jasno samo po sebi zapravo. Mislim, posebno osiguranje. To nije sad samo o onoj strani prava, nego i obaveza, jer naravno vi imate, recimo kad vi pišete, možete koristiti osiguranje kao jedan dobar motiv zapravo za poticanje i jačanje ovih održivosti, pogotovo u odnosu na ekologiju. Ono što mi u Ejopi kako mi to vidimo, je da tu treba jedan, kroz, eh, jedan međusektorski pristup koji ide kroz sve sustave. Nemate jedan univerzalni lijek za sve nego vi morate se tu dakle jednako pristupiti i transparentnosti i upravljanju i upravljanju rizicima. I namjeravamo već za 2019. za stres testove u mirovinskim centrima uključiti još jedan dio analize koji se baš bavi sa ovim ugljičnim otiskom i pitanjem održivosti. Maš Hvala. Kolega Fox, izvolite. Hvala. Prvo hvala izvjestiteljima sada. Ne zanima nešto u vezi ove uredbe koja ide o financiranju, crowdfinancingu i ulozi ESME u vezi s tim. Komisija je predložila da ESMA ovlasti i nadzire platforme prema tom režimu, ali moj klub zastupnika i mnogi drugi iz ovog odbora su vrlo skeptični. I iz raznih razgovora koje sam i privatno vodio sa članovima ESME, sam zapravo još više se zabrinuo. I to zbog toga pitanje kapaciteta ESME, da li to može raditi, i pitanje je koliko će biti učinkovito upravljanje i Dakle, i pitanje je da li su nacionalna tijela vlasti uopće najbolje, najpozvanija da to nadziru. A ja sam zaista zabrinut za praksu koja se do sad vrši. Mislimo da je to zapravo na platformi koja funkcionira i koja mora biti usklađena sa pravilima protiv e, pranja novca. To mora biti, sve se o to nadzire zapravo na nacionalnoj razini. Sad, da li vi mislite da bi jesmo imala dovoljno jasan pogled i dovoljno ekspertize da provodi sama taj režim, da to nadzire i time de facto upravlja? Mene vaša izjava nije nešto ohrabrila pretjerano kako je e, recimo ASMA, ESMA, recimo mifid smatrala da moramo doći do veće konvergencije među alatima koji se koriste za nadzor. Ne znam šta mislite sad šta bi bilo prikladnije u uredbi o crowd financiranju i e, da li mislite da bi to se trebalo maknuti iz ovlasti zemalja članica i kompletno preći u vašu nadležnost ukratko i da li imate za to potencijala. Prvo vam hvala da nas to pitate, jer vidite, mi zahvaljujemo komisiji da smo bili dobili dodatne ovlasti, a podrška je uvijek bitna. Ali ono što sam već rekao u našim raspravama na početku, gdje je zapravo najlogičnije ko da vrši nadzor, pa valjda je najlogičnije da ESMA dobije te ovlasti za nadzor, jer ona je ta koja može recimo i kompletne trgovinske repozitorije i sve ostale stvari nadzirati i određivati glavna mjerila prema kojima se nadzor vrši. S druge strane imamo recimo problema sa našim potrošačima, korisnicima, pogotovo zbog različitih jezika, a osim toga bi se trebalo i razumijevati i poznavati lokalne situacije svuda u Europi. Naravno, mi to ne možemo uz ESMI sve učiniti, ali to bi bilo naravno jednostavnije puno da se to onda, taj dio posla obavlja u nacionalnim tijelima za nadzor, jer oni su najupučeniji u to. Ali kad dolazimo, mi bi onda koordinirali gore. Ali mislim kad govorimo konkretno o financiranju, financiranju, mislim da smo još 2014. objavili jedan dokument u kojem smo naveli kako treba treba zapravo donijeti jedan zakonski akt koji će regulirati posebnu tu vrst financiranja, jer je to vrlo specifično. A naša uloga bi bila određena u tom prijedlogu zakonodavnom, u tom aktu. Drugim riječima, manje investicije bi bile na europskoj razini, a kako rastu ta investiranja, tako bi se ona vraćala natrag na nacionalnu razinu. Dakle, uloga ESME bi bila specifično više namijenjena ovim manjim investicijama u okviru crowd financiranja, a ne većim. I naravno, osim toga bi se onda ESMA de facto natjecala i sa nacionalnim tijelima nadzora, jer bi e, te inicijative i crowd e, platforme za to financiranje mogla sami birati da li se hoće staviti pod nadzor ESME ili nacionalnih tijela. Ali vidite, to uglavnom ako želite, to, je jako teško jer to vrsta financiranja je prekograničkog tipa. I onda je zapravo s jedne strane logičnije da to radi evropsko tijelo, a s druge strane da bi bili učinkoviti nadzornik, onda zapravo lokalna tijela najviše znaju, znaju jezik i najbolje se razumiju tu situaciju. Hvala. But you didn't ask about ICO. That's the ali niste postavili pitanje o i o CEU. Jer, naime, ako želite situaciju poboljšati, onda biste morali misliti i na to. Evo, Wolf Klimt. Hvala lijepa. Ja ovu temu pranja novca ne bih previše htio zlostavljati, ali pitam se i zlorabiti. Ali pitam se da li je onda stvarno to i pametno i dovoljno da EBI damo glavnu ovlast za to. Jer ako pranje novca reduciramo samo na bankarski sektor, mi smo zapravo presimplificirali i nismo dobro učinili jer smo pocijenili problem. Jer to nisu su vrlo jaka recimo u trgovini oružja, u prostituciji, trgovini narkoticima i tako dalje. I ako vi samo jedno e, tijelo za bankarski nadzor, EBU, konkretno učinite jedinom de facto nadležnom za borbu protiv pranja novca, onda je jasno da će potencijalni parače novca vrlo brzo naći druge puteve da si pomognu. Jednostavno će u, i u tu financijskom sektoru će krenuti onaj sektor shadow bankinga, dakle onog nereguliranog crnog bankarstva i mislim da će dalje funkcionirati kao do sad. Stoga mislim da moramo mi drugčije postupati. I vidite, mi naravno mi ćemo imati jasno problema ako i sa našim biračima, to jasnosti jasno, moramo računati, jer ako sad krenemo u novo osnivanje novog tijela, onda ćemo jasno naši će nam birači praviti probleme, još birokracije, još troškova. Međutim, mi mislim da moramo napraviti jedno novo tijelo koje bi bilo specijalizirano za nadzor pranja novca i ima mogućnost sankcioniranja. Inače nikakve koristi. E sad, druga stvar, druga, druga tema je problem između Mifida i Usita. Dakle, mislim da je potpuno nerealistično vjerovat da bismo do sredine iduće godine taj problem mogli riješiti tako kako ste vi to rekli. Mi naime imamo izbore u svibnju, prema tome parlament je de facto od ožujka ili aprila, naj, travnja najkasnije više neće biti funkcionalan u cijelosti, a onda tek dok se sve novo formira nakon izbjera. Pa sad je zato ne bi li bilo moguće da se recimo ovaj usit kit ostaje duže u funkciji nego što je to predviđeno. Dakle, ne da a ako ovaj kit, prips kit, bude poboljšan jednom oštrom, testu i reviziji, što se mora provjeriti, onda mislimo da će se oni malo jednu godinu dana kasnije onda objediniti. A treća stvar se odnosi na takozvane no action letters. To je nešto institut koji već postoji u SAD-u, ali u Evropskoj uniji toga nije do sad bilo. I tu se jako razilaze mišljenja da li to treba uopće uvesti. Međutim, meni se čini da bi bilo vrlo svrsishodno da se to uvede kod nas, pogotovo kad vidimo, recimo, brzo sam ja gotov. Moram barem završiti rečenicu, ne može. Kad vidimo da provedba nekog zakonodavnog projekta, ali sad je isključen mikrofon bio, do, do toga dovodi da se onda drugi zakoni krše, ali to nismo baš sasvim sigurni. Uh, uh, Kada govorite sada o ulozi europskih e, nadzornih tijela, e, komisija i sva tri e, odbora predstavljena i kada e, se zaključilo da bi posebna agencija na europskoj razini za borbu protiv pranja novca mogla biti učinkovita. A zaključak te skupine koje radi na tim pitanjima zapravo došlo je do zaključka da se ne bi moglo ići tako daleko i da se ne bi mogli centralizirati sve odgovornosti na taj način. U svakom slučaju uloga e, Europske e, nadležnog tijela e, bi zapravo trebao biti neka vrsta centra koji bi također koordinirao i za i borbu protiv pranja novca i situaciju u bankama. Hvala. Što se tiče i ja mislim da se e, produživanje E, usica u okviru pripsa e, da bi moglo e, omogućiti da se poluče rezultate i to dosta brzo. Naravno, mi poštujemo kraj parlamentarnog saziva i naravno znamo da želite da se sve taj zakonodavni rad završi ranije. Međutim, mi smo shvatili da se mogućnosti smanjuju u prvom tromjesečju sljedeće godine. Međutim, bez obzira na to, e, mislimo da bi bilo dobro da se to ipak proba provući, da izvješće bude doneseno u prvom tromjesečju sljedeće godine, te da komisija na tome to odlučuje i da se dovrši u sljedećem parlamentarnom sazivu. Nedavno je došlo do obveze kliringa e, po pitanju e, mirovina i komisija je odlučila da dođe do odgode, odnosno jednog razdoblja izuzeća. I onda jedino rješenje je bilo da se kaže da to nije prioritet po pitanju nadzora što naravno ulagačima ne daje puno povjerenja, pa bi zato htio čuti neka e, više, nešto više o tome. Hvala tada, Sven Gigold. Hvala lijepa, hvala što ste došli ponovno na sastanak našeg odbora. Nadovezao bih se na pitanja kolega o borbi protiv pranja novca. Mislite je važno lučiti dvije stvari, ono što se radi dugoročno i što nam je sada potrebno kako bismo ostvarili napredak. I tu e, bolje ne bi smjelo ići protivno dobrom. Prema tome, ne smijemo zanemariti mogućnost e, potencijalnih dugoročnih i srednjoročnih rješenja. I zato naročito tražim predstavnika ESME i predstavnika IOPE e da nam kažu detaljno koliko ljudi se sada posvećuje borbi protiv financijskih kaznenih dijela. Jednostavno koliko ljudi, koliko ratnih skupina rade na tome, možete li nam dati sve pojedinosti? Kakve mjere namjeravate poduzeti sada u okviru e, vaše organizacije? Drugo, po pitanju IOPE, e, Gabriel, već smo govorili o lihvarstvu jer e, tako što je štetno za potrošače i za zajedničko e, tržište. Što se tiče osiguranja, osiguranja automobila i tako dalje, pokrenuli ste neke mjere u jednoj u jednom konkretnom području. Želite li i namjeravate poduzeti nešto protiv lihvarstva u osiguranju. To europski potrošači zaslužuju, mislim. I još jedna stvar, Usprkost uslugama konvergencije valuta, EBA e, bi trebala imati mogućnost e, da se konverzija ne eurovaluta u zajedničkom tržištu da se dakle tome pristupi bez pretjeranih naknada. Vi se tome protivite, ne vidim zašto. Hvala lijepa. Tko želi početi? Predstavnike ope. Što se tiče pranja novca, radi se o pitanju kojem nismo posvetili velik broj ljudi. Morate uvijek određivati prioritete, a mi smo se više usmjerili na e, rad na konvergenciji nadzora. Mislim da smo 0,5% ljudi posvetili radu na boru protiv financijskog kriminala, a nešto malo ljudi se bavilo izradom politika u tom smislu. Većina pitanja vezana za bolju protiv pranja novca počinju u bankarstvu, međutim naravno i e, mirovinski fondovi i osiguravajući fondovi mogu biti isto tako dio toga od nedavna. I mislim da bi na kraju krajeva najbolje bilo posvetiti više ljudi, izvojiti više na europskoj razini. Hoćete li od sada više napraviti? kada biste imali dokaze o nečem konkretnom, naravno, ali sada nemamo više e, kadrova koji bi mogli raditi na tome jer bismo morali jednostavno ih prebaciti sa drugih važnih poslova e, na ovu temu. A što se pak tiče naknada za različita osiguranja. To jesu proizvodi kojima smo se usmjerili, a imamo vrlo slabo osiguranje za zaštitu plaćanja. Tražili smo od nacionalnih vlasti da tu nešto naprave. I tu su e, je zapravo komisija ima određenu odgovornost i mi na to upozoravamo. Također se tematski bavimo pitanjima osiguranja za putovanja, jer to ima dodanu vrijednost za potrošače. A također radimo na izradi pokazatelja rizika u e, maloprodaji. A jedan od takvih e, pokazatelja je dozvola za e, odobravanja u sadašnjim poslovnim modelima. To je vrlo važno. Ulazimo međutim u drugu fazu naše poslovne strategije e, gdje jednostavno primjenom PRIPSA i STD-a e, e, nam omogućuju da sada više komuniciramo sa nacionalnim nadzornim tijelima i ova se pitanja sada bolje razumiju više se bavimo konkretnim proizvodima i načinom koje, na koji nacionalne vlasti postupaju prema njima. Sve je to dio naših planova za rad u godinama koje dolaze. Hvala, ne mogu vam dati točne podatke. E, situacija kod nas je slična kao i kod kolege. Međutim, ono što je vrlo važno je da mi imamo nedovoljno znanja u tom smislu jer na nacionalnoj razini se to ne dade e, e, e, u našu vrstu nadležnosti više u nadzor banaka. Međutim, to ne znači da ne dolazi do pranja novca u našoj domeni, ja mislim da, e, iako većina pranja novca ide putem banaka, ipak e, i e, mi bismo se morali koncentrirati na to, ali ipak to je prvenstveno posao za Europsku bankovno tijelo. A hoće li napraviti više? Pa u okviru zajedničkih zajedničkog odbora e, isvojili smo više za borbu protiv pranja novca. U e, skupini dionika koju vodimo o tome smo jako puno raspravljali, ali iskreno govoreći mislim da Europska e, bankovno tijelo se time ne, tome ne protivi. Osobno otvoreno moram reći da ne mislim da je maksimiranje cijena pravi put da se to riješi. Mislim da se trebaju jednostavno odrediti neki konkretni alati kako bi se nešto poduzelo na tom e, planu. Hvala, mislim da su i Megua, ni FDD-a, ni NF-a nitko ne javlja, pa stoga dajem riječ sada Alenu Lamasuru. Hvala lijepa. E, nadovezat ću se na pitanje kolege Klinca. E, Prošle je tjedna direktor ESME uputio e, pismo o proizvodima Pripsa i gdje ste rekli da ćete tehničke informacije dati početkom 2019. godine prije no što se Prips primjeni na šest proizvoda. Međutim, za sada nismo saznali što će Europska komisija i kada raditi po tom pitanju, kada misle da će doći do promjena u europskim zakonima i koliko će vremena trebati e, dionicima na tržištu da se e, prilagode i hoće li oni biti spremni do kraja sljedeće godine, jer to mi se čini da je vrlo kratan vremenski rok. Hvala lijepa gospodine Lama Surbaš. Kao što je rekao kolega Steven Major, mi mislimo da e, sve to treba još jako detaljno proučiti. Doći će do pregleda rada, ali neke stvari se mogu više iznijencirati, recimo scenarij različitih rezultata. Tu se stvari mogu još razraditi. Istovremeno govori se o tome kako skip nije tako učinkovit, ali nismo u to sigurni jer nismo tako sigurni, e, otvoreno govoreći, da neke stvari su tako štetne za potrošače kao što se govori. Primjerice, naknade za transakcije. Mi mislimo da tu nije greška u metodologiji, možda greška u načinu na koji se to primjenjuje. Postoje neke stvari koje možemo poboljšati i na tome radimo i jednostavno bismo htjeli savjete takve prirode dati komisiji početkom sljedeće godine kako bi ona vama dala informacije i kako bi se to e, ipak e, moglo usvojiti. Naravno treba ostaviti vremena i za provedbu. Naravno, ono što je vrlo važno što se tiče informiranja potrošača, investicijskih fondova i sektora osiguranja trebamo svima dati jednake informacije. Po pitanju ponavljanja, e, znamo da postoji problemi s provedbom PRIMSA, ali kao što sam rekao u uvodnoj izjavi, radi se o području primjene neki proizvodi ne bi trebali ulaziti u tu područje primjene, a postoji pravni argument da se smanji područje primjene, naročito po pitanju određenih obveznica. U nekim državama članicama više se neke obveznice više niti ne izdaju, a to zapravo ide u korist određenim kategorijama i e, moramo reći što se tiče unije kapitala da e, smo tu razrađivali situaciju, a tri e, nadležna tijela zapravo najviše brinu rezultati. I to stoji u našem pitanju, u našem pismu. Što se pa tiče naknade za transakciju, točno je da nismo uvjereni da je to zaista bitna pogreška. Metodologija koja se koristi jest složena, ali kada god nešto kupujete ili prodajete, malo ekonomske vrijednosti se gubi i to se trebalo odraziti, to bi se trebalo odraziti u vrijednosti tih paketa. E, međutim, tamo gdje je sektor izrazio zabrinutost, mi smo tražili da dođe do procjene i e, na osnovu podataka s kojima raspoložemo do sada radi se više o problemima vezanim ne, samo, ne za samu metodologiju, već na način na koji se ona primjenjuje. A prilikom našeg pregleda rada usmjerili smo se i tekako na rezultate, a na komisiji isto tako da vidi što je moguće, a što nije, a mi smo rekli e, da želimo da se to što prije riješi, svjesni činjenice da e, vremena nema mnogo. Hvala lijepa, nema više komentara, dajem sada riječ Nini Gil. Ovim smo se pitanjem već bavili Ujedinjeni narodi su danas objavili alarmantno izvješće da od sljedećih deset godina treba i kako se posvetiti pitanjem klimatskih promjena. Nadovezat su se na Paula Tanga. Finanski sektor tu ima ključnu ulogu koju treba odigrati. E, mi znamo za prijedloge komisije i za reforme, ali to su prilično e, blagi prijedlozi. Zanimalo bi nas što možete napraviti više. Međutim, ja mislim da biste mogli biti predvodnici svih tih promjena. Steven, vi ste rekli da privatni sektor ide napred, a javni sektor kaska. Što napraviti da to ne bude tako? Gabriel, vi govorite o testovima spornosti za sektor osiguranja. Možete li nam reći da li vas brine e, velik e, stopa izlaganja za e, ulaganja, odnosno sa osiguravajući fond, osiguravajući sektor. Mi govorimo o penalizaciji banaka, možemo razmisliti o istoj stvari. Govorili smo i o ESMI i Brexitu i znam da radite na memorandumu o razumijevanju između EU i Brexita e, u tom smislu. E, možete li nam reći što ste do sada napravili? Vlada velika zabrinutost oko uredbe o investicijskim fondovima. Nedavno ste uputili dopis potpredsjedniku Dombrovskisu i tražili ste preispitivanje MIFID-a koliko ja znam, dio toga dakle nije dobro primijenjen, a mi želimo sada revidirati nešto što zapravo se dobro ne primjenjuje. To će sasvim sigurno imati reperkusije u razdoblju nakon Brexita. I kako će se to odraziti za ulaganja koja dolaze izvan Europske unije. A gospodinu Enroju želim pitati pitanje e, vezano za ono što ste vi napravili primjerice protiv ING-a. Vi želite više ovlasti, ili države članice vam tu ovlast ne daju. Dakle, kako riješiti taj problem? Evo, da se osnovne ovo. Dakle, prvo, pitanje tičilo se održivosti. Dakle, pitali ste što nam je potrebno, pa mogu bih vam naravno reći treba nam resursa, ali vjerojatno vam je puna kapa već takvih, eh, takvih odgovora, no situacija je takva kakva je, trebaju nam resursi kako bismo mogli eh, voditi radove o integriranju održivosti, uh, mjerila i tako dalje. Dakle, po mom mišljenju, plan djelovanja je pravi pristup Dakle, sa djelovanjem, odnosno akcijama koje su izrađene u US mi je najveća briga da li se može e, ispuniti preuzete obveze s ograničenim resursima. Zatim, e, što se tiče MOU pitanja, mislim da je važno e, jasno reći da ono o čemu je bilo riječ, dakle, u slučaju da ne bude dogovora oko Brexita, tu se radi o MOU-ima koje imamo sa brojnim drugim zemljama. We have the MOUs that we need Dakle, ti MOU, dakle, memorandum o razumijevanju, su dakle da moramo imati regulatorne okvire za stabilnost i stabilnost ulaganja. Dakle, ako želite napraviti memorandum o razumijevanju o zlopravi tržišta, jedan od e, dionika izvan e, našeg okvira, pa on mora razmjenjivati informacije, dakle, na primjer, o e, nekome ko posluje, a izvan je našeg, izvan je Unije. Dakle, to su stvari koje treba riješiti do trećeg mjeseca iduće godine. Sada imamo Europsku uniju, 27 država članica i nacionalne, naše, naše nacionalne regulatore. Dakle, tu, tu se radi o, dakle, o nacionalnim regulatorima koji moraju imati svoje dogovore sa Ujedinjenom kraljevinom, a jesmo isto tako. Dakle, dogovoreno je da ćemo prvo napraviti i da ćemo prvo dogovoriti o samom sadržaju tih memoranduma o razumijevanju, a s obzirom na pregovore i vrijeme koje je na raspolaganju, onda ćemo dakle se obratiti kolegama iz Kraljevine kako bismo dovoljno pravovremeno djelovali, dakle prije kraja trećeg mjeseca, jer ako to ne budemo imali, onda će dionici, e, dionici moraju biti informirani o tome na, vrijeme. Što se tiče Mifida i Mifira, to je donekle neko drugo pitanje, no možete vidjeti da europsko zakonodavstvo nije uvijek bilo naravno osmišljeno sa idejom da ćemo imati jako veliko e, tržište likvidnosti odmah pored. Dakle, pitanje kako će, u kojoj su mjeri MIFID i MIFIR pripremljeni na novu, situaciju u kojoj imamo odmah uz e, Europsku uniju veliko tržište likvidnosti, ali koje je jako važno za eh, Europsku uniju i 27 članica. Dakle, vidite da u području Emira imamo, odnosno Europska komisija je pružila odgovarajući odgovor na nastavu situaciju i izmijenila je Emir sa eh, Emirom 2.2. što se tiče odbora ESME i tu moramo sagledati na novo situaciju u vezi s Mifidom Mifirom i vidjeti da li je to prikladno za eh, novonastavu situaciju. Naravno, tu se ne radi o prekidanju suradnje s trećim zemljama, već da se zajamči e, jednaka pravila za sve, dakle između europskih zemalja i trećih zemalja, dakle jer ono što vidimo u trenutnoj situaciji jeste da u većini slučaja MIFID MIFIR e, za E, ulagateljske tvrtke i platforme za e, trgovačke platforme su takvi da postoje neprihvatljive razlike e, i poduzeća koja su izvan Europske unije su u položaju koji, kojem ne bi trebali biti. Evo ja ako dobijem, ako možete Znate što se tiče ovih e, memoranduma o razumijevanju i mi smo u istoj situaciji, dakle memorandumi e, sa trećim zemljama, dakle i mi smo radili sa nadzornim tijelima 27 e, država članica kako bismo mogli pravovremeno pregovarati sa britanskim tijelima, s britanskim vlastima kako bismo bili spremni za situaciju slučajno dođe dogovora. A što se tiče onoga što ste pitali o dakle iz točnog gledišta održivih, održive klime. To je nešto se može napraviti bez taksonomije. Naravno, taksonomija bi olakšala čitani stvari, na primjer što se tiče testova e, iz otpornosti, no, znate, u okviru trenutne situacije i koristeći i javno raspoložive informacije e, koje se tiču, dakle, e, kapitala u različitim na različitim tržištima, mislim, mi smo poduzeli određene mjere. To su naravno rizična pitanja za razne portfelje, no brojni su već izradili svoje jasne planove i e, planove ulaganja, tako da, evo, u okviru risk managementa, u kontekstu Solvency 2, o tome moramo razgovarati. Ali jako je važno da se postaramo da e, mirovine i što se tiče aktive i pasive imaju postupni, postupnu tranziciju. Jer u datom trenutku stvorit ćemo jedan novi svijet, imat ćemo novi svijet u kojem ćemo imati e, puno nesigurne aktive, što je dosta rizično ne samo za poduzeća, već za cijelokupno gospodarstvo. Dakle, ono što možemo, što bismo trebali napraviti jeste e, imati neki E, vrli krug u kojem ćemo moći zajamčiti osi, e, mirovine kako bi poduzeća koja ulažu naravno išla ka poduzećima s niskougličnim e, gospodarstvu, a isto tako je cilj da se dakle maksimalna sigurnost i najkvalitetnija moguća tranzicija zajamče i to radimo već sada, iduće godine za mirovinske fondove, a 2020. za osiguravajuće društva. Što se tiče ml a dakle pranja novca, to nije pitanje e, da se rad, da, da ABA hoće više, više ovlasti moći. Ne, mi smo ovdje jednostavno u jedinstvenom tržištu i nadzor borbe protiv pranja novca može biti jednako onoliko jaka koliko je jaka najslabija karika. Dakle, vidimo kriminalne novce da koji se kreću kroz države članice i vidimo da suradnja između država između nadzornih e, tijela nije dovoljno brza kako bismo imali integrirani E, odgovor na to. Vidimo neke banke koje su <laughs> doslovno e, zatvorene uslijed intervencije američkih e, tijela vlasti. Dakle, imamo određen problem kako dakle uskladiti ono što komisija kaže i ono što se dešava na terenu i kako bismo pružili podršku barem u prvoj fazi jer ne postoje neki, drugi instrument na raspolaganju. Dakle, mi smo razvili određenu ekspertizu u tom području i koja bi nam mogla pomoći. Što se tiče Brexita, dopustite da dodam još par riječi. Znate, EBA je e, odobrila ono što mi nazivamo e, okvir za memorandum o razumijevanju sa britanskim tijelima, strane 27 država članica i mi smo sada spremni na suradnju sa britanskim kolegama, barem što se tiče, e, što se tiče pregovora koji idu u tom smjeru i nadamo se da će do toga što prije doći jer vremena nemamo neograničenim količinama. Hvala, želim ja iskoristiti ovu prigodu, prigodu i zahvaliti Jesmi na e, pismu o ulagačkim uh, društvima. Ja govorim u ime izvjesteno. Evo, Markus, evo, zahvaljivao sam Stevenu na njegovu pismu i rekao da, ćemo, da smo mi odlučili da nas glasati o tome, no to ćemo svakako uzeti u razmatranje u okviru trijaloga i vidjet ćemo, razmatrat ćemo njihove jako dobre prijedloge i vidjeti da li ih možemo uključiti u naš rad. And Sanders. Hvala, hvala predsjedavajući. Evo, ja bih najprije zahvalio predsjednicima na razmjeni gledišta i željela bih spomenuti dvije stvari. Naime, vidimo danas razvoj i korištenje kriptoaktive koja se sve više razvija. Tako da mislim da bi to trebalo popratiti našim djelovanjem, jer uviđamo da u Europskoj uniji, a i u svijetu, općenito govoreći, danas postoje jako slabi okviri koji su postavljeni po tom pitanju. Dakle, e, u okviru naših radova o crowdfundingu razmatram određene prijedloge koji za cilj imaju predložiti uvođenje određenih odredaba koje bi omogućile tim crowdfunding platformama da budu mjesto emisija žetona ili ICO-za. Dakle, ako bismo radili na razvijanju takvog okvira u Europi, onda mislim da bismo trebali imati zaštne mjere koje su nužne s obzirom na potencijalne rizike, ali isto tako trebamo uzeti u obzir izradu okvira koji bi bio dovoljno fleksibilan kako bi se omogućio razvoj inovativnosti, inovacija. Tako da bih htjela čuti što vi mislite o tome Mislite li dakle da fenomen tih e, virtualnih valuta i kriptoaktive, da li mislite da je to nešto što bi moglo biti dugotrajno? Da li tu treba uspostaviti neku regulativu na europskoj razini, ako da, koje su to stvari koje moramo imati na umu, a s ciljem uvijek očuvanja e, ravnoteže između sigurnosti i razvoja tržišta na europskoj razini. I za kraj, mislite li da zakonodavni okvir unutar crowdfundinga treba biti napravljen. I konačno, evo već ste se osvrnuli na ovo zadnje pitanje, no htio bih postaviti pitanja o paketu za održivo financiranje. Dakle, konkretno, što se tiče zelenih indeksa, imam pitanje Naime, kako vam se čini? Što vam se čini, dakle, ti indeksi ne daju neki konkretan prioritet poduzećima koji ulaže ulažu ogroman trud i koje su doista vrla poduzeća na tom polju. Dakle, kako identificirati poduzeća koja manje poštuju te mjere, ali ipak ulažu određeni trud. Dakle, između redaka pitanje je mislite li da treba ići na izradu indeksa koji bi bili isključivo e, koji bi računali jednostavnu proizvodnju CO2. Najpša hvala na pitanjima o ICO-zima i održivom gospodarstvu. Što se tiče ICO, ono što trenutno radimo u okviru ESME, e, a tu želim nadovezati na to da u okviru svakog novog inovativnog rada mi kao, regulatori moramo vidjeti kako se to uključuje u postojeći regulatorni okviri. E, okvir i dakle moramo s jedne strane postarati da postojeća regulatorna inovativan neće kočiti inovativnost, a istovremeno moramo spostarati da i te inovacije mogu sudjelovati e, pod, dakle, na tržištu poštujući jednaka pravila u utrci za kapitalom. Dakle, što smo mi radili? Nastojali smo naravno ocijeniti kako zajamčiti jednaka pravila i za novodošle, dakle financijske inovativne valute. Dakle, ono što trenutno radimo jeste da trenutno radimo evaluaciju toga koji ICO koji su poput financijskih instrumenata, a klasična definicija dakle je ta da se prikuplja kapital s ciljem ostvarenja dobiti i da se prava mogu prenositi. Dakle, u suradnji s nacionalnim tijelima idemo od jednog do drugog ICO-a i analiziramo da li se tu radi o financijskim instrumentima, da ili ne. Jedno kada se utvrdi da se radi o financijskim instrumentima, onda to ulazi u čitav jedan regulatorni okvir. Dakle, ako imamo platformu koja trguje tim ICO-ima, onda treba regulirati i rad tih platformi. Dakle, posljedično pitanje koje se postavlja jeste što ćemo raditi s onim ICO-ima koji su izvan regulatornog eh, okvira komisija je e, dobro, ne želim prejudicirati rad komisije, ali u svakom slučaju postoji distinkcija između onih koji su financijski instrumenti i drugi koji to nisu i to je od ključnog značaja u našem radu i očekujemo izvješće o tome do kraja godine. No, mislimo da moramo biti svjesni toga da do sada ICO su imali određene poteškoća kako bi dokazali svoju održivost i dodanu vrijednost, a usporedbi s drugim načinima prikupljanja kapitala. Dakle, ako postoji neka dodatna dobit, <laughs> to je ona koja nas zabrinjava jer e, radi se o tome da su, e, da se tu radi o anonimnim e, modusima prikupljanja tržišta, dakle tu se postavlja problem potencijalnog pranja novca, no dugoročno je teško tu predviđati što i kako, ali nije na nama da odlučujemo, već mi moramo pružiti regulatorni okvir kako bi te inovativne, ti inovativni proizvodi mogli e, djelovati, ali pod istim pravilima kao i drugi dionici na tržištu i vidjeti dakle, da li oni imaju realnu dodanu vrijednost. A, da, također se postavio pitanje i mjerila. Što se mjerila tiče, Dakle, razvijat će se naravno različita mjerila kako bi se ustanovila održivost e, ulaganja, tu na tome se već radi. Ono što je ključno značaja za regulatora jest da se želimo postarati da ćemo imati pouzdane povjerenja vrijedne indikatore i da se ulagači mogu pouzdati u njih. Mi ne možemo reći da je dovoljno da imamo jedan, već ih treba imati više. Uloga nas, regulatora, jeste da se postaramo da su oni pouzdani, da informacije o ulaganjima u tim održivim mjerilima trebaju biti ispravne i naš cilj je dakle da se ulagači mogu pouzdati u te ta mjerila. Što se tiče kriptovaluta, mi smo počeli analizirati ovo pitanje 2013. i napravili smo izvješće, odnosno mišljenje 2014. I imali smo prijedlog o, na tri stupa o tome kako dalje. Dakle, kao prvo um, postaviti, odnosno donijeti e, zakonodavne promjene u okviru direktive o borbi protiv e, pranja novca. To je, to je napravljeno jer je to uključeno u MLD5. Drugo, e, izdati upozorenje potrošačima, dakle upozoriti ih da nema dovoljne zašte ukoliko budu ulagali u takav e, u takvu u takvu aktivu, a treće e, kriptovalute. Dakle, dakle, izbjeći da banke distribuiraju i posjeduju, ulažu u kripto aktivu imovinu. Dakle, i dalje sam uvjeren da je ova strategija dovoljno dobra, ali moram priznati da ne funkcionira onako kako smo mi očekivali. Osobito upozorenje za potrošače nije dovoljno učinkovito, barem kada se radi o e, podizanju razine svijesti e, među potrošačima e, glede rizika koje predstavlja ulaganje u tu kriptovalutu. Dakle, postoje neki prijedlozi da e, se uspostave, uspostave neke zakonodavne mjere za zaštitu potrošača na maloprodajnoj razini unutar jedinstvenog tržišta. Zatim, isto tako tu je i prijedlog o segregaciji koji se ne primjenjuje. Jer vidimo da, nek, da vlasti nekih država članica su izdale do dopuštenja za razmjenu kriptovaluta, dakle da se njima može plaćati, tako da e, entiteti koji prodaju i legitimne instrumente za plaćanje i kriptovalute mogu nuditi te proizvode potrošačima. Tako da mislim da moramo cjelokupno to sagledati i prijedlog naše predloge bi trebalo vjerojatno revidirati, ali razmišljanje o tome još nije dovoljno sazrilo kako bih vam mogao iznijeti e, prave sugestije po tom pitanju. Ramon Regi Retondo, izvolite. Hvala. Evo, želim vam postaviti pitanje o borbi protiv pranja novca. Imam tri pitanja. Prvo, se tiče općenito priznanja da su mjere nedostatne za borbu protiv pranja novca. Dakle, a to je komisija e, u rujnu je komisija e, dakle najavila čitav niz mjera kako bi se zajamčila bolja koordinacija u, kod agencija. Dakle, moje pitanje je, pretpostavljam da ste upoznati s tim, da, se, da li su te mjere dostatne ili bi parlament trebao ozbiljno poraditi na novim inicijativama kako bi se pojačalo planove koje komisija ima koji se tiču koordinacije različitih agencija, a u borbi protiv pranja novca. Evo, to je bilo moje prvo pitanje. A drugo pitanje tiče se nečeg što je gospodin Nija priznao kao jako važno po našem mišljenju, a to e, su mjere Sjednjih američkih država E, na tom polju. Istina nam je da borba protiv pranja kapitala je nešto što je započelo tek prije malog broja godina. Dakle, tu se radi o naporu kako bi se borilo protiv e, opće kriminalizacije u čitavom nizu sektora, osobito u borbi protiv terorizma. Dakle, da li mi imamo blisku suradnju s američkim vlastima, jer znamo da je mogućnost američkog utjecaja na e, svjetski financijski sustav ogromna, je ruku puno jača od naše. Mi imamo konkretno iskustvo, po tom pitanju imali smo svoje banke koje su morale zatvoriti, kao što ste malo prije spomenuli pod njihovim pritiskom, a to je, do toga je došlo, dakle, temeljem odluka SAD-a. Dakle, imajući to na umu, želim vam postaviti pitanje, dakle, da li praksa europskih banaka koji su se počeli baviti ovim pitanjem, dakle što, što se dešava? Jer u svim bankama postoje odjeli za analizu podrijetla sredstava. Dakle, da li u našim bankama postoji dovoljno dobra praksa kako bi se izradio neki pravilnik o postupanju na tu temu? I za kraj, komisija je tražila od Europske banke e, anketu aktivnosti Dansk banke u Litvi. Htio bih, znati da li je ta, to istraživanje već zaključeno i kako objašnjavate dakle situaciju e, sa Dansk bankom. Hvala lijepa. Dakle, prijedlog komisije je predviđao da se dakle još dodatni eksperti angažiraju za upravo ovu borbu protiv pranja novaca. Mi smo već e, naglasili da je to minimalni dio novih resursa koji nam trebaju da pojačamo svoj tim stručnjaka, jer naravno 12 ljudi koji rade na evropskoj razini na borbi protiv pranja novca, to baš nije nešto jako puno, neki preveliki zahtjev. Što se tiče zajedničkog rada i koordinacije napora sa SAD-om. Tu već ima zajedničkih radnih skupina i svega, ali okvir suradnje unatoč tome još uvijek ne radi, ne funkcionira kako bi to trebalo biti. Mi koliko razumijemo to je i vezano za konkretne slučajeve koje smo vidjeli u novije vrijeme. Evropske, recimo, vlasti nisu uopće imale pristup informacijama o istrazgama koje su poduzete u Americi. Stoga jako pozdravljam prijedlog komisije koji sadrži da bi recimo naš eh, da bi naša EBA bila kao neka vrsta sučelja, ono mjesto gdje bi se zapravo eh, ta koordinirala ta suradnja. Što se tiče ovog latvijskog slučaja, mi smo dobili zahtjev od komisije da istražimo taj slučaj Latvijske banke i tih afera Tražili smo odgovore od nadležnih tijela u Latviji, dobili smo upravo prošlog tjedna i sada još to procjenjujemo i evaluiramo, te odgovore. Hvala. Čini se da se više... Više nitko ne javlja u ovoj rundi za riječ nego sad možemo ići zapravo na slobodno javljanje za riječ. Ali sad kad imamo tu priliku, možda da još neka pitanja postavimo u, u vezi upravo ovom crowd financiranja, crowdfundinga, jer sutra ćemo o tome i glasati. i nešto o tom početnom ponudi E, valute, i ICO i ovom o čemu smo već pričali. Pa, mi možda Steven, Steven i Steven i Andreja dali neko svoje mišljenje o tome, jer mi isto tako tu imamo izvješće o tome o kojem ćemo sutra glasati. Pa nas zanima što koji su vaši pogledi na tu uredbu? Moje osobno gledanje je da se ne mora nužno kombinirati skupno financiranje sa ICA ovima, ovim početnim ponudama ili izlaskom sa valutama. Mislim da su neki mogu koristiti kao financijski instrumenti, neki baš i ne, ali na to moramo se zajedno fokusirati sa nacionalnim zakonodavcima. I ako se ide na to početno izdavanje recimo tih valuta, to je tica, ovi jesu financijski instrumenti, ali oni ne bi ni u kom slučaju trebali sad e, konkurirati postojećim financijskim instrumentima. I ne možemo govoriti još za sada koji, da su oni korisniji za društvo i ekonomiju od tradicionalnih sredstava plaćanja. Mislim, toliko što se tiče našeg mišljenja o tom. A što se tiče crowdfundinga, dakle ovog skupnog financiranja, mislimo da bi najbolje bilo nadzor vršiti na evropskoj razini, a i onako imamo samo evropsku ili nacionalnu razinu kao mogućnost. Čisto općenito vidim da se tu vodi jasna rasprava da li trebamo te aktivnosti regulirati ili zauzeti više jedan odvojeni, izolirani, segregirani pristup. A mi možemo reći, dobro, u redu, pustimo ta područja, neka se inovacije na tim područjima razvijaju, naravno pod uvjetnom da se daje dovoljna informacija potrošačima. I ako im možete jasno E, spriječiti bilo kakvu zagradu, za, za, dakle zarazu e, ovog reguliranog sektora da oni ništa ne prihvate od ovog, ako to možete odvojiti. Ali vidimo da e, bez obzira na sva ta razmišljanja, činjenica je da crowdfunding, dakle to skupno financiranje, te platforme sve više dobivaju na važnosti jer vrlo često banke odbijaju klijente kad zatraže kredite i onda se tu onda te platforme javljaju. Prema tome tu su vrlo često tu se naravno onda otvaraju i pitanje zaštite potrošača i čitav niz srodnih, srodnih područja. Ali možda bi trebali ponovno razmotriti taj da kažemo, odvojeni pristup sektorski. Možda bi trebali razmisliti o područjima u kojima bi se moglo zajamčiti da će biti regulirano na evropskoj razini. Ne, pardon, mi nećemo sutra glasati o tome, krivo sam rekao, jer imamo prvo jedno raspravu. Dakle, prvo moramo raspravu provoditi, pa imamo još malo vremena za razmišljanje. Sad Pervans Bareš. Hvala, hvala predsjednicima što su došli i ostali tu svo vrijeme. Ispričavam se što nisam bila tu, no u, e, uživo sam imala sva vaša, vaše komentare i kolega pitanje preko mobitela. No, imam tri stvari za e, pitati. Znam da je bilo puno riječi o pranju novca i da ste svi dosta zadovoljni prijedlogom komisije i možemo smatrati da je EBA e, bolje opremljen sada i tako dalje. No, moje pitanje, e, pitanje postavljam sve troma. Ne vidite li neki i politički rizik eh, da dođe do političkog dogovora glede pitanja pranja novca, a ne eh, jasnu provedbu eh, mjera. Dakle, ako imamo, ukoliko budemo imali napredak što se tiče pranja novca, a ništa glede konvergentnosti, onda je to problem. A što se tiče stres testa i upravljanja, dakle, testa otpornosti i upravljanja, onda to bi moglo ničemu ne služiti. Možda, ćemo imati samo promjenu prividnu. A što se tiče primjene ovih e, testova e, otpornosti, evo, mi se kod nas se raspravlja da li treba primijeniti načelo e, profesionalnosti proporcionalnosti i primjenjivati taj stres test samo na velike institucije ili na sve banke i da se rezultati scenarija objave odnosno evo da okrenemo pitanje kakav, kako želite objavljivati te scenarije ili ne. I za kraj u okviru Brexita, evo, vidjeli smo sa ulagačkim društvima, ali bi moglo, da li postoji opasnost da, da, da ne dođe do svojevrsne improvizacije i da Evropska unija bude između klina i nakovnja. Klin bi bio, evo, situacija u kojoj stvar ne bi funkcionirala kako valja, jer izvorno nije bila... Eh, E, stvar e, osmišljena za to, jer nismo mislili da će e, financijska tržišta biti u 80% u, u trećim zemljama. I dakle, i da ne bude harmonizacija završena. Dakle, ne mislite li da bi trebalo taj MIF 3 napisati, dati si vremena da se to napiše kako valja i ne žuriti dati si vremena za to. Evo, dakle, ovo je pitanje više upućeno gospodinu Majeru i pročitao sam vaše pismo i dosta smo ga međusobno komentirali. A u biti, komisija nam kaže da je ovdje postojeći model koji je bio čisto utemeljen na ekvalentnosti, ovdje e, nagrađen, a pretpostavljajući se da će se ići na e, sektorski pristup. I zato kažem da smo između klina i nakovnja, jer nemamo optimalne mjere. Dakle, u takvoj situaciji koju sam sad opisala, ne bi li trebalo uzeti, da se malo više vremena i dobro analizirati situaciju i uvesti kvalitetne zakonodavne mjere, a ne improvizirati jedan dio MIFID-a. Ne kažem ja da se zakonodavci bave improvizacijom, nemojte me krivo shvatiti, ali pitanje je ne bi li bilo bolje napraviti valjan MIFID 3, a ne ovo na čemu se sada radi zbog nedovoljnog vremena na raspolaganju. Okay, eh, on email you whether Dakle, mail ste pitali da li je tu veći rizik ako se ide na evropske aranžmane bez dovoljno konvergencije? Kratki odgovor je da. Naravno da je veći rizik. Jer tu zapravo namećete različita pravila, a da nije konvergentnost postignuta. I to većinu regulacija na tom području o kojem govorimo. I naravno, tu bi trebalo zapravo nastaviti rad i usklađivati sa različitim nacionalnim praksama i provedbenim propisima o tome. Međutim, bez, kao što smo rekli, konvergiranosti ne ide, ali u svakom slučaju tu treba jedan zajednički integrirani evropski odgovor, a trenutno radimo s onim što imamo. Glede stres testova, dozvolite da stav, ja to razjasnimo Dakle, naš stres test e, ove godine će se provesti na 48 banaka i to uglavnom najveće igrače na tržištu evropskih banaka. mislimo da što što ste pitali za velike i male i kao se provode stres testovi, proporcionalni bi trebali biti stres testovi, to bi bilo najsvrsishodnije. Zatim bilo pitanje objavljivanja rezultata, tu smo jako pozitivno nastrojeni prema tome, treba ih objavljivati, ali i nakon objavljivanja rezultata e, nama se obraćaju često sa raznim svojim pitanjima, jer oni tu objave, a onda na kraju e, dođe do objavljivanja nadzora, dakle revizije financijske, gdje se vidi da su oni funkcionirali po svojim informacijama i uopće ih nisu ove publikacije, druge ove informacije zanimale. Zatim, mi smo predložili okvir za harmonizaciju ovog pitanja boniteta investicijskih firmi, poduzeća na evropskoj razini. To je bio rezultat dugog razmišljanja o tome i taj okvir koji smo predložili je vrlo robustan i mislimo da će i popraviti ove fragmentirane, rascijepkane nacionalne prakse koje trenutno imamo. I mislim da ćemo zahvaljujući tom okviru e, tu uznapredovati. Prvo u vezi ovog pitanja e, anti, dakle borbe protiv pranja novca. Naravno da je to tema koja nama je prioritetna i na stolu stalno gledamo nju. Ali pitanje provedbe i nadzora i provedbe. Mislim da imamo jako puno različitih propisa i na nacionalnoj i na evropskoj razini, ali mislim da jednostavno ne vodimo prikladnu brigu o tome da se doista jaki nadzor provede. Mislim da je to posebno sad postalo vidljivo kod borbe protiv pranja novca. Ali to je naša realnost i slažem se s vama u cijelosti. Lijepo je to srediti sa samo ovim pitanjem e, financiranja terorizma, ali moramo se tu naći prvo pravi način kako ćemo to razriješiti. Mislim da je od temeljne važnosti da uskladimo nadzore. Dakle, jedna konvergentnost mora biti postignuta na tom e, području. A zatim, drugo što je važno, to su resursi, jer kad god stvorimo neki mandat i damo ovlast europskim agencijama, možemo tek nešto računati s nekim poslom, da će biti obavljen. Gledajte, mi samo sebe zavaravamo. Evo pogledajte samo pitanje održivosti o kojem ste ovdje govorili više puta. Dugi popis radnih zadaća, akcija koje treba provjeriti, provesti mjera i tako. Dakle, kako bi to mogli uopće ovaj, realizirati, ali to bi bilo nužno potrebno. I zatim ta pažnja koja se mora tome posvetiti. Zatim, stres testovi tu vrlo kratko. Važno je, naime, da imamo i fleksibilnosti kod iznalaženja osnove za stres testove. Kad smo pogledali osiguravajući sektor, vidjeli smo da su se rizici tijekom godina mijenjali. Onda se naravno i tip stres testova mora uskladiti sa tim izmijenjenim vrstama rizika. Prije dvije godine primjerice je bila e, najveća rizika ova nisko kamatna, nimska kamata i to kako se gledalo cijela ta okoliš i to dugoročno. To je bilo onda još gore za male i srednje poduzeća. Jer ako ste bili složeno velika korporacija, onda ste još kako tako neku stabilnost izgradili. Ove godine Reći smo već da provodimo stres testove na 42 najveće osiguravatelja u Europi. I to se onda koncentriramo na sve moguće katastrofa, od prirodnih katastrofa koje su pogodile do promjena klime, dakle sve. I zatim vjerujemo da treba biti, imati više transparentnosti, pogotovo osiguravajućem sektoru i sektoru mjerovina. Mi nemamo trenutno mogućnost da tražimo objavljivanje, nego tražimo da recimo za sada nemamo nikakvih ovlasti niti sankcija kojima bi mi to poslili to provođenje. Za sad možemo samo apelirati, pa apeliramo i na ovaj novim e, da se provedu različiti testove. Još samo kratko da dodam. Glede ovog pitanja investicijskih tvrtki i MIFID-a i MIFIR-a. Ono što smo, mi smo i pitali pod predsjedniku komisije Dombrovskom i o tome kako je to bitno i za trgovinu i za pitanje investicija. Dakle, trenutno MIFID 2, MIFIR funkcionira. Jer, e, naravno, kad je nešto e, zapravo bilo još u povojima kad se spremio ta, te uredbe i direktive, nisu još stvari bile tako, nisu pomišljao će takvom brzinom biti apsolutno potrebni jer se to već tu u realnosti od, odvila recimo pitanje investiranja u različite trgovinska središta unutar same Europske unije i tako dalje. Za to je bitno. Ako pogledate druge dijelove zakonodavstva, dakle o emiru, o usjetima, tu imamo te aranžmane sa trećim zemljama, ali ovdje na ovom području nemamo. Ključna stvar je da većina elemenata trećih država se zapravo tome odluka donosi na nacionalnoj razini. I onda je naravno veliki rizici prijete pa bi trebalo tu stvoriti iste šanse za sve. Naravno, nije sad e, na meni da ja to vama tu sugeriram, vi to znate bolje. I znate da to se ne može na brzinu preko noći napraviti, nego da je to kontekstualno vezano za čitav jedan niz područja koja bi se trebala onda to sve razriješiti. Hvala, sad prelazimo na slobodno javljanje za riječ, gospodine Wolf. Ja imam vrlo kratko, pa nažalost, pa mogu samo se koncentrirati na vašu petu točku u Brexitu. U ožujku su postigli dogovor Evropska unija i Britanija o tranzicijskom razdoblju i još jedan sporazum jasno rekao da će to financijska pravila Europske unije će se do 21.12.2020. u Britaniji primjenjivati. E sad, možete li vi potvrditi da se još uvijek aspekti ovog povlačenja britanskog i dalje će važe i da će se primjenjivati i da će se drugim riječima kao i u tranzicijskom roku sve britanske poduzeća morati držati propisa koje Evropska unija donese. A drugo, gospodin Barnier i predsjednik Tusk, Tusk su rekli da je na stolu ponuđen jedan ugovor koji bi izgledao kao kanadsko-evropski ugovor plus plus plus. I sad možete li vi potvrditi da će se to moći završiti do 31.12 ove godine ili ne, jer inače to onemogućava kompletno britanske firme da izađu izvan zemlje poslovati. I na kraju, mislimo da bi tržišta i ekonomija bili krajnje zahvalni od vašeg mirnog, kad bi se se vi mirno ponašali, mirno pristupili toj snazi. Vidite, vi znate kako dugo je, tako i tako to zakonodavstvo nastaje ali možda bi to bilo zapravo za slučaj scenarija kad e, predviđeno za scenarij da nije bilo uopće Brexita, međutim ga ima. I sad se bojimo da prelazimo u onaj scenarij da se događa Brexit bez sporazuma dogovornog. U svakom slučaju, kakva je vaša poruka u tom kontekstu? Ovo zadnje što ste rekli možda na prvom mjestu. Dakle, to se odnosi uglavnom na ove ugovore o suzbijanju pranja novca koje imamo i sa mnogim trećim zemljama i o tome smo i ovdje raspravljali danas i koliko znam moji kolege Gabriel i andrea imaju iste poglede na to, a to je da bi to trebali imati do ožujka iduće godine već potpisano, ratificirano, dakle u funkciji sa Britanijom. A osim toga mi smo i našu poziciju kao Europa 27 članica rekli koja je naša pozicija o tome. I mi ćemo sigurno pružiti ruku i svojim britanskim kolegama da to tako i nastavimo surađivati na tom području, ali rokovi su jako kratki. Jer ako ne stignemo potpisati na vrijeme memorandume o sporazumijevanju o svemu tome, svi sudionici na tržištu će stradati. A zatim, možda vam ja nisam najbolji da o konkretnim stvarima ovdje donosim različite odluke ili govorim potpuno jasno jer mislim mi baš i ne čitamo toliko sve te ugovore ne pratimo pa ne bismo htjeli ni komentirati. Ali sa praktičnog aspekta gledano ako bude postojao onaj dogovor za tranziciju koji će se primjenjivati dakle u cijeloj Europskoj uniji morat će biti i to će morat naravno ispregovarat naš tim i vlade prihvatiti nacionalnih zemalja. Međutim, ne bih dalje sada na ovom mjestu o tome govorio jer to je zadiranje u šire političke pregovore. Pa mislim, ovi uvjeti tranzicije su uglavnom dogovoreni, to je javni tekst i tu su se već i Britanija i Europska unija složili. Mislim da tu nije ništa problematično. I mi se svi nadamo da će se zadnja faza pregovora pozitivno zaključiti, i završiti. Jer je to vrlo, vrlo bitno. Sada ovisni o britanskoj vladi da u zadnjem trenutku možda još ove otvorena pitanja razriješi, odgovori na to, ali u jednom duhu, u jednom dogovore, kompromisa. Dobro, mislim da možemo sada zaključiti ovu raspravu i htio bih zahvaliti Stevenu Mayeru i kolegama Capri Bernardinu. Mislimo da je to bila jedna vrlo zanimljiv, živahan dijalog i e, veselimo se nastavku suradnje jer nismo još čitav niz tema stigli ovdje prodebatirati na kojima se još mora dosta i poraditi. A dijalog s vama će biti nužno bitan od ključne važnosti za izradu tih dosjea. Hvala, a sada bih riječ dao našem potpredsjedniku Peteru Simonu. Prije nego što to bude, samo da kažem da će e, se glasanje o području Europske unije, eurozone zapravo, koje je bilo predviđeno za sutra odgoditi. Jedna od točaka o glasanju. Äh, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir behandeln unter Tagesordnungspunkt 7 und Tagesordnung... Drage kolege, sad ćemo ići na točke 7 i 8 dnevnog reda i to ćemo zajednički obraditi 7. i 8. točku. Dakle, riječ je o ovom investicijskim fondovima koji rade pre, prekogranično funkcioniraju. Dakle, u oba izvješća najme je naš izvjestitelj Wolf Klimt pa mu odmah i dajem riječ. Wolf, izvolite, imate riječ. Hvala. Ja ću, kao što smo već rekli, zajedno govoriti o uredbi i direktivi. Komisija je tu dala jedan prijedlog koji bi trebao pridonijeti tome da se Unija kapitala malo produbi i unaprijedi time što bi se prekogranična prodaja investicijskih fondova i udjela u tome lakše prodavala unaprijedila ta prekogranična prodaja. I u tom smislu bi se trebale dvije uredbe, Eureki i OISR, kao i direktive usucima i protiv pranja novca, dakle za borbu protiv pranja novca malo promijenili. Vijeće je uglavnom postiglo široki konsenzus o tome i predložilo je već i različite amandmane koji su dobrim dijelom mm, s naše strane i zapravo mi se slažemo s njima. Da bismo ubrzali trijalog, jer nemamo više puno vremena do kraja saziva, sam onda tamo gdje god se mogu priključiti i podržati poziciju vijeća, sam tamo zapravo odustao od nekih novih dodatnih amandmana i stvarno se priključio i podržao poziciju vijeća da dam dam primjer recimo kad kaže da zemlje članice u budućnosti ne smiju propisivati fizičku prisutnost investicijskog fonda u svojoj zemlji da bi olakšali njihovo prekogranično funkcioniranje. Tu smo se složili. Imamo samo tri područja gdje nisam baš, nisam nigdje između komisije i vijeća sa našom pozicijom odbora, pa da vam kažem koje su to područje, o čemu je riječ. Jedna se odnosi na takozvani predtrženje, pre-marketing, kad govorimo o definiciji tog pred marketinga, onda sam dao prijedlog da to po mom mišljenju bi trebali investicijski fondovi bez ikakvih e, zapreka ili prepreka mogli vršiti taj predmarketing ukoliko je riječ o onim investicijskim fondovima koji nisu registrirani ili dopuštenim rad u toj zemlji. To znači ne not established na engleskom to tako prevode, ali moram reći da sam ja predao to izvješće i na engleskom. Engleski prijevod je za mene je zapravo ona glavna crvena niti ona važna verzija važeća. Jer mislim da se u njemačkom prijevodu poneka stvar nije dovoljno čisto i precizno prenijela i zato se uvijek odnosim kad govorim i važim engleska verzija kao obvezujuća. Dakle, birokratske prepreke se moraju ukloniti kako bi svi e, investicijski fondovi mogli bez problema vidjeti koji je dakle, interes potencijalnih investitora, ulagača u nekoj zemlji, prije nego što de facto investiraju i sklope posao i zbog toga im se mora taj predmarketing, pre-marketing odobriti, olakšati. A pre-marketing se naravno ne smije koristiti a kako bi se zaobišla pravila koja vrijede za sam marketing. Dakle, tu dijelom opet prihvaćam E, verziju prijedlog vijeća koji govori o roku od 18 mjeseci e, roka unutar kojem je kupnja proizvoda na temelju predmarketinške reklame prije marketinga moguća samo ako su se poštivala ista pravila u predmarketingu kao što vrijede za marketing. Druga, drugo područje odnosi se na denotifikaciju. Ako hoćete, to je zapravo završetak, kraj, okončanje, nuđenja bilo kakvih usluga, odnosno paketa investicijskih fondova. Dakle, kad treba obustaviti marketinške djelatnosti, onda su vijeće i komisije pokušali relativno zapravo voluntaristički odrediti neke kriterije. Oni su tu radili sa dosta slobodno u, slobodno odabranim većinama, količinama, dakle stopama. Dakle, oni su govorili o onim ukupnim stopama uh, udjelu u volumenu investicije i ako više tak, ta, tog, te stope tog dijela udjela u tom volumenu investicije u nekoj zemlji više nije prisutna, onda se to može obustaviti. Ja smatram da je to vrlo, vrlo E, zapravo proizvoljna predođba koja se nama nameće i koja nije fundirana dovoljno, pa zato kažem da se marketing neće voditi, provoditi tamo ako to ekonomski više nije opravdano. Jer mislim da je, pri čemu je najvažnije da investitori ostanu zaštićeni. I stoga predlažem da investicijski fondovi neovisno o svojoj veličini mogu obustaviti svoje marketinške aktivnosti, ali kao što je komisija, kao što je komisija e, predložila da mogu prije toga kompletnog povlačenja s nekog tržišta moraju svim ulagačima ponuditi mogućnost ponovnog otkupa. ako ne, onda ako ovi to ne žele, onda moraju investicijski fondovi i dalje poštivati svoju obvezu na redovno informiranje i publikacije. Treća stvar odnosi se na pristojbe. Tu su komisija i vijeća odradili dobar stvar unaprijed da bi pobrinuli se za više transparentnosti, ali sam predložio da se treba osigurati da se traže pristojbe samo onda kad su aktivnosti nadzora doista legitimne. A te pristojbe koje su onda dopuštene se onda moraju sa pravim troškovima koje nastaju tijelima vlasti moraju se nekako poklapati, moraju biti sukladni. I na kraju, to smo već sa tri predsjednicima, evo malo prije sa tri naših nadzornih e, agencija ovdje raspravljali, dakle nešto u vezi novčanih fondova i pripova. E, nama su, nas su pitali, odnosno savjetovali nam, da kod e, ove teme prekograničnih investicijskih fondova i olakšavanje njihovog rada, da se u okviru te rasprave i tog zapravo prijedloga teksta mora govoriti o pripsovima. Mislim samo kratko, to zapravo ne spada u zadaće ovog dosjea. Stoga bih predložio da sa našim izvjestiteljima u sjeni o tome razgovaramo, da se malo bolje još informiramo, a da onda stupimo u kontakt sa vijećem i komisijom. Jer ako mislite da bi bilo Sad pametno ovo usit skid napspram e, pri e, što je, mislim, to tu unijeti ovaj zakon, mislim da onda u redu, ali mislimo da bi to bilo jako problematično, jer usit se već odvija i u praksi radi na tome, dok je ovo za sad još samo jedan prijedlog. Dobro, ali ako se dakle dogovorimo da se o tom e, unutar tog dosija treba i o toj temi raspravljati, u redu, bit će tako. Samo vas upozoravam da će to onda još uzeti vremena i trajat će i da onda prijeti opasnost da cijeli dosije ne dovršimo u okvir, dakle do završetka našeg mandata, našeg saziva. Hvala, Wolf. A sad u ime Pučana Alan Lamasur. Hvala lijepa. Čestitam kolegi Klimcu, izvrsno je radio ovo što je načinio zaista za nas je dobar temelj za rad. A možemo neke stvari dodati još ili uložiti amandmane. Mi u osnovi se ne protivimo da taj pre-marketing, dakle prethodno stavljanje tržišta, odnosno prekomercijalizacija, bude vezana i za postojeće fondove ukoliko isti daju namjere e, da žele djelovati i u drugim državama. Jer Naime, cilj ovog teksta je da se izrade, da se posaknu ulaganja i mi ih jednostavno trebamo posaći dakle, da to naprave i to treba uzeti u obzir. S druge strane, mi želimo ograničiti predkomercijalizaciju na institucionalne aktere, a ne e, to svesti na e, uset e, prodavače. Što se komercijalizacije tiče, izvjestitelj predlaže nešto zanimljivo, ali to je jako složeno i zato će mi trebati više vremena da to shvatim. Nisam ništa protiv, ali moram još za sada to proučiti što se tiče načela kojim bismo se mogli odreći fizičkog poslovnog nastana u zemlji domaćinu, e, to je tada vrlo primamljivo, ali ako sagledamo porezne posljedice koje to povlači, proučimo li e, ovaj dosije na našem odboru, a o tome ćemo također raspravljati e, kada budemo govorili o izvješćima kolega o CCCTP-u, dakle o porezima na poduzeća na dobit, vidjeli smo da neka poduzeća u nekim zemljama ne plaćaju e, porez na dobit jednostavno stoga što tamo nemaju fizičko sjedište, dakle, fizički poslovni nastan i moramo e, postići da ne dođe do neplaćanja poreza. Ovo što sam sad rekao je jako pojednostavljeno shvaćanje svega toga. Ja slažem se s izvjestiteljem da iako se ne radi o ovoj temi izrijekom, ali kada bismo istovremeno mogli riješiti problem prips kida, o čemu smo upravo dugo razgovarali sa e, osobama koje su na čelu e, nadzornih tijela u Europi. A sada Madi Delvo u ime e, SID-a. Hvala lijepa. Za početak Hvala prijedlogu komisije da se olakšaju prekogranični investicijski fondovi i da se pomogne ulagačima. Nadamo se da će se na taj način smanjiti razlike među državama članicama. Neke imaju vrlo razvijena tržišta, dok druge države članice nude svega malen broj takvih fondova. Hvala izvjestelju Wolfu Klimcu. Ja znam da je on uzeo u obzir e, mnoge izmjene koje unosi e, komisija jer se s njima slaže, a isto tako i jer e, želi da se prednjači po ovom pitanju s čime se slaže. Što se tiče prve točke nisam se još odlučila što o to mislim. Što se tiče same prekomercijalizacije, taj koncept nije lako definirati i nije izvjesno da su nam potrebni svi uvjeti što ih e, predmjeva komisija, već e, moramo vidjeti isto tako trebamo li to vremenski ograničiti, vjerojatno na 18 mjeseci. Što se tiče notifikacije, trebamo uspostaviti ravnotežu jer otvoreno rečeno bude li previše teško izaći iz jednog tržišta, bit će također teško ući na neko tržište. Želimo li dinamična tržišta, onda te notifikacije ne smijemo previše zakomplicirati. Moramo dakle ulagačima dati dovoljne informacije o tome. I za kraj pitanje zašto dakle e, su potrebne te obavijesti Dakle, denotifikacije ako u onaj koji upravlja fondom mora i dalje plaćati naknade. Naknade su zapravo vrlo složeno pitanje, a drugo pitanje vezane za to je tko će kontrolirati nacionalna tijela ako naknade e, su tu e, u svrhu e, financiranja nadzora. Što se tiče transparentnosti, komisija predlaže da se zaista stvori kao e, interaktivno e, alat. Neki pak predlažu web stranice. Ja ne znam što je bolje kako bi informacija bila potpuna i transparentna. Dakle, tim se pitanjem još moram pozabaviti. Što se pripsa tiče, naš izvjestitelj e, smatra da moramo vidjeti trebamo li i možemo li naći rješenja za izuzeća, za pripskicove i to je nešto ću pratiti sa zanimanjem. I e, za kraj, e, pitanje koje je vrlo složeno, dakle nuđenje usluga, to smo se već sreli u drugim situacijama i čekam zapravo neku naznaku rješenja. E, hvala, jedino što mogu reći da ću radu surađivati s izvjestiteljem i pokušati pomoći kako bismo brzo napredovali. Hvala, a sada Ashley Fox u ime ECR-a. Hvala lijepa. E, Said Kamal, naš izvjestitelj u Sjeni, nije tu, ispričava se i molio me da pročitam njegovu izjavu. ECR slaže se s namjerom da se EFMD e, i USID moderniziraju. 7% USID-a, a 3% EFA se registrirani za prodaju u drugim državama članicama, što je šteta. Naravno, treba više podstaći prekograničnu prodaju tih e, fondova. ECR zalaže se za upravljanje e, takvim fondovima prekogranično, e, povećanje e, povećanje tržišnog natjecanja Europskoj uniji će biti pozitivno, ali mislimo da se to može napraviti odmirenije i da se više osmi u obzir oni koji rade na malo prodaje tih financiranja i koji se moraju osloniti na lokalnog agenta. A također neki e, žele prestati raditi u jednoj državi članici, ali nastaviti u drugoj. Treba dakle napraviti neke stručne, tehničke izmjene koje želimo podržati. Baš kao i izvjestitelj želimo da ovo sve riješimo prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Notifikacija je vrlo važna što je nešto što smo učili već i u drugim dosijejima s područja Unije tržišta kapitala. Obavijesti na internetu vrlo su važne za sve dionike. Ono što je ključno je da se spriječe države članice da traže da ti fondovi fizički budu u njihovoj države članici u državi članice gdje oni namjeravaju prodavati svoj proizvod. Što se tiče predkomercijalizacije, slažemo se s pristupom komisije, s općim pristupom i s onim što kaže izvjestitelj. Mi ćemo uložiti amandman kako bismo ta dva stajališta približili. Što se tiče e, prekida komercijalizacije, podržavamo e, izvjestelja ali mislimo da nacionalna nadzorna tijela ne bi smjela e, ubirati naknade nakon tog datuma. Radit ćemo na tome da se jasno e, e, jasno provodi i da sve odredbe budu jasne. Hvala, mi ćemo i dalje nastavljati raditi s vama. Hvala Ashley, a sada u ime zelenih riječ ima Sven Giegold. Samo kratko. Hvala Wolfu Klincu na prijedlogu izvješća. Slažemo se sa samim postupkom, a to je da se preuzmu dijelovi rasprave koji su se vodili na vijeću kako bismo se što je prije moguće mogli eventualno dogovoriti oko toga. Nisam se za sada detaljno pozabavio ovom tematikom, baš kao i kolegica Madi Delvaux. E, nitko nije preveo ovo što prevoditelji kažu da nije bilo rečeno u mikrofon. U svakom slučaju, kad smo pogledali vaše izvješće kolega, vidi smo da vi nekako sve e, vodite u jednom smjeru, što znači da se slabe prijedlozi za ulagača, što ih predlaže komisija, dakle to se slabi, ali ništa se ne ojačava na drugoj strani. Mi smo uvijek otvoreni za ravnomjeren pristup, Međutim, mislim da se parlament treba zasložiti za veliku zaštitu ulagača kako bismo u konačnici dovršili uniju tržišta kapitala. A jake, ne budemo li imali jake odredbe u svim državama članicama, neće doći do integriranja tržišta koje svi priželjkujemo kako bismo na taj način ojačali pravedno tržišno natjecanje i dali potrošačima veći izbor. Međutim, u vašem prijedlogu nisam vidio nikakvih jakih prijedloga za jačanje zaštite ulagača. Međutim, čuli smo dosta onoga što oni koji nude usluge na tržištu traže. Radit ćemo dakle na tome da parlament da uravnotežen prijedlog, a kao i uvijek nastavit ćemo raditi s vama vrlo dobro. Uvijek smo dobro surađivali. Hvala. Hvala lijepa. E, kolega Sven. samo vas želim upozoriti da za guje kolega Matesa nije došao, a ne za zelene. E, mislim, mi sa njihovim pokretima za neovisnost nemamo baš nikakve veze. Dobro, dobro, dakle sad idemo na popis pervanš, pervanš, perez. Um, merci. Hvala. Dakle, ne znam, imamo predstavnike komisije da oni nešto kažu o pripsu, jer kao izvjestiteljica o ovome savršeno sam svjesna toga da ovdje imamo dosta aktualnu problematiku i ne bih htjela da se rasplinimo, već da koordinirano djelujemo kako bismo se bavili problemom tamo gdje se nalazi i da ga riješimo, a da istovremeno ne dovedemo u pitanje kvalitetu zakonodavnih mjera. Jer e, argument koji se iznosi prema kojemu se tvrdi da je e, provedba pripsa kasnila pa treba sve odgoditi za isto, dobro. Ali istovremeno svjesna sam koliko e, jusici mogu biti otporni. Mi ne želimo iste, ista pravila, iste mjere za sve, već hoćemo instrumente koji će omogućiti da se mogu porediti financijski instrumenti koje se nude potrošačima. Dakle, ono što je parlament htio raditi za komisiju je tako i moramo to dobro analizirati, a ne koristiti priliku da previše žurno jednostavno djelujemo i pristanemo na sve argumente sektora usica jer doista smatram da postoje neke stvari u pripsu koje su vrednovane i tim prije ako bi komisija uspostavila cijele zakonodavne mjere iz pripsa kada bi usvojila i socijalne i okolišne mjere. No znam da zato e, čeka veliku reformu, a to je uspostava taksonomije. Zatim, Kod izvjestitelja sam vidjela određen broj prijedloga koji za cilj imaju da se ukine uloga ESME tako da sam htjela čuti što o tome misle, koji je smisao tih prijedloga. A treći niz komentara tiče se posljedica prekograničnog djelovanja. Jer mislim da u okviru Unije kapitala svi će htjeti ići u tom smjeru, no postoje dvije zaštitne mjere koje su ključnog značaja. Kao prvo, kao što je to i sam Alen Lamassur spomenuo, Dakle, ako nema ustanove, onda nema ni e, poreza, to je problematično, a zatim vidjeli smo e, na polju osiguranja, što pokušavamo korigirati, ali to nije jednostavno. Dakle, pokušavamo spriječiti da se pojavi problem, a ne da naknadno ga rješavamo. Dakle, vidjeli smo u sektoru osiguranja da postoje aktivnosti preko granične distribucije koje <laughs> stvaraju jednostavno katastrofe. Jer imate pod navodnim znacima, dakle, poduzeća, odnosno fiktivna poduzeća koja imaju, dakle, svoje sjedište u nekoj državi i onda distribuiraju svoje financijske proizvode u nekim drugim zemljama, a u potpunosti, odnosno nimalo, ne poštuju okvir zaštite potrošača koji postoji u tim zemljama. Dakle, na to bismo se trebali izbliza e, E, osvrnuti i izvući lekcije koje se dešavaju na, u sektoru osiguravajućih društava gdje imamo situaciju u kojoj je prekogranična distribucija proizvoda bila najaktivnija. Hvala lijepa. Sad još e, slobodno mjavljenje. kolega Hajsen ima riječ. E. Najpša hvala potpredsjedniče. Evo dopustite najprije da čestitam Wolfu na njegovu izvješću i samo želim iznijeti par komentara. Dakle, potpuno se slažem s kolegama. Ovdje se radi o tome da se proširi unija e, tržišta kapitala i da to bude kvalitetnije za potrošača e, i uz ono što je Pernoš rekla i lekcije koje trebamo izvući sektora osiguranja, dakle imati dublje i šire tržište, ono čemu svi stremimo kako bismo poboljšali i e, okruženje i za simiju. I isto tako primam na znanje ono što je rečeno i da se smanje dispariteti između država članica. Dakle, evo, i to je način da se to sve napravi i to na dosljedan način. Samo želim reći da se slažem sa izvjestiteljem iz Europske pučke stranke, kolegom Masurom, za komentare koje on iznio, a koji se tiču problema Pripsa i Kida. Dakle, znam da E, izvjestitelj rekao da bih htio čuti da li imamo kroz stranački stav, da li se može o tome dakle, raditi u kontekstu ovog dosija. No, treba sagledati isto tako to s točke dokumenta koje trebaju pružiti ulagači i trebamo spostaviti da to bude pozitivno za korisnike i no ako imamo dva kida koji su nedosljedni ako se dupliciraju e, stvari, onda to nije u koristi malo prodaje i ulaganja, tako da bilo dobro ponovno sagledati to pitanje i tema. Evo ja ovo govorim isto tako u Evo, mi smo pisali komisiji i upozorili ih na ovaj disparitet koji će postojati od 2020 nadalje. Dakle, evo, zanima doista čuti mišljenje komisije o ovome predsjedavajući. Njihova uloga je važna u ovome, dakle, da li oni pre, prepoznaju ovaj problem i nedosljednost u tome što imamo dva e, niza kidova, u svakom slučaju prepuštam to odličnom iskustvu Izvjestitelja, Izvjestitelja u sjeni koji će pokušati riješiti ovaj problem. Ja mislim da smo mogli, trebali moći riješiti ovaj problem eh, na razuman način. Hvala lijepo, Brian. Ali sad, kao što je kolegica Pervanš Perez i kako su Brian upravo predložili, ja bih riječ dao komisiji. Danas je s nama Sven Geldner koji je head of unit, dakle koji vodi jednu cijelu jedinicu i koji će nam govoriti danas o toj temi. Hvala predstavljajući, ako dopustite, ja bih najprije rekao nešto o prekograničnoj distribuciji, a onda bih rekao isto tako i o pripsu, jer je bilo više pitanja na tome, o tome svemu. Dakle, najprije, evo, sa zadovoljstvom ćemo E, pročitati nacrt izvješća i konstruktivan pristupu svih strana, jer svi slažemo da je ovo jako važan dosje u dobrom kontekstu i bilo bi dobro kad bi svi su u tome i da zaključimo u ovom mandatu inicijativu o prekograničnoj distribuciji, jer tako bismo mogli promijeniti situaciju o prekograničnoj distribuciji fondova. No, imajući to sve na umu, imamo dva problema, a oba su sa tekstom vijeća i koji je različit e, od predloga komisije i uz ne. Dakle, prvi se tiče slobodni marketing, na e, pred e, predkomercijalizaciju, što nam se sviđa kao inicijativa, no mislimo da trebamo biti oprezni da ne otvorimo vrata za zaobilaženje režima putovnica i da ne stvorimo sustav koji će biti manje dosljedan i transparentan nego ovaj koji postoji. Ono što nam što hoćemo je tržište koje bolje funkcionira, ali želimo tržište koje će biti transparentno i tržište u kojem ćemo vidjeti kako se razvija i kako bismo iz toga mogli izvući pouke za u buduće. Podržavamo tu inicijativu ideju prema kojoj bismo trebali, dakle, nakon predkomercijalizacije imati razdoblju u kojem e, bi se moglo preći na komercijalizaciju ili u biti ništa drugo. No, brine nas da trenutni nacrt e, dokumenta nema odredbu u kojoj se to hoće zajamčiti, jer nema reportinga, izvješćivanja, transparentnosti i načina da zakonodavci, odnosno nadzorna tijela, e, vide što se dalje događa. Dakle, to smo rekli vijeću i mislimo da bi bilo jednostavno i nešto što ne bi bilo teško e, tražiti izvješćivanje, e, odnosno nadzor e, i kratku obavijest jednom godišnju u kojoj se nadzornim tijelima kaže što se dogodilo dakle, s predkomercijalizacijom. To ne bi izazvalo nikakve dodatne troškove, nikakve naknade, a to bi imalo doista smisla jer to je isto kao kad uvedete ograničenje brzine, ali kad uvedete ograničenje onda morate imati i radare jedno bez drugog nema smisla. Drugo, smatramo da prijedlog izvjestitelja ukoliko postoji veliki dio ulaganja koje ostaje u određenoj državi članice moramo biti oprezni. Razumijemo da izvjestitelj želi e, zadržati, omogućiti da država domaćin e, ima, zadrži svoje vlasti, ali tu imamo kontradikciju, jer s jedne strane imamo mogućnost da se pravi de, denotifikacija pod određenim uvjetima i onda se iskoristi, iskoriste prednosti jer nema dodatnih troškova, no ipak doista smatram da bi to trebalo biti moguće samo pod određenim uvjetima kada imamo samo ograničeni E, ograničeni obim ulaganja koji je preostao. Dakle, treba postojati mogućnost da se napsi tržište, da se potakne sudionike na tržištu da uđu kao prvo na tržište, ali onda isto tako trebamo pružiti i taj mir ulagačima da znaju da e, ako postoji određena baza ulagača u, određen, u datoj zemlji, da e, pružatelj usluge ne bude olakšano da napravi denotifikaciju. Dakle, ne mislimo da mislimo da bilo dobro imati jasne pragove, znamo da određivanje pragova nije egzaktna znanost, slažemo se izvjestiteljem oko toga, ali ipak ne smijem, to nas ne bi trebalo spriječavati da nađemo nešto će istovremeno i e, napraviti e, poticaj i zaštiti, zaštiti i ulagače. A sada pređemo na PRIPS. Naravno, također hoćemo imati komparabilnost, to je bio naš izvorni cilj i smatram da svi ovdje oko toga slažemo. I ono što nam je jasno e, od E, europskih nadzornih tijela ESA jeste da se radi na razini dva u okviru pripsa kako bi se omogućilo da PRIPS e, bude lakše primijeniti za e, UCIT fondove, znamo da postoji čitav niz problema, osobito u okviru UCITS-a, a ESA nam je rekla da postoji način da se to dosta brzo riješi, kako bi do kraja sljedeće godine mogli, kako bismo mogli imati jedan jedinstveni dokument za sve proizvode koji podlježu pripsu, što bi po našem mišljenju bio idealan ishod, jer onda bismo imali i komprabilnost i transparentnost koju, koju svi želimo, a isto tako bismo riješili čitav niz problema koji bi mogli izazvati određene komplikacije za korištenje usic fondova. Dakle, naša preporuka bila da se eto ide e, tim, da se prati taj prijedlog europskih nadzornih tijela i da se ide dakle, na razinu broj dva, onda iduće godine bismo imali dokument koji bi se koristio na cijelom tržištu i što bi omogućilo najbolji ishod za e, ulagače. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Gentnera na kraju. Riječ dajemo još, a ne, pardon, imamo još jedno pitanje. Pervanš. Ne, pa samo želim reći da komisija nije odgovorila na pitanje roka provedbe. I na to da u biti u okviru pripsa dakle poslije pitanje kako pomjeriti kid i ovo drugo Dakle, ne znam kako se to može raditi samo na drugoj razini i da li imaju već e, ideju kako riješiti to pitanje rokova. Naime, u Pripsu ima e, krajnji rok za tranziciju s jednog na drugi. Provedba Pripsa na Ucic. Neću ja Damo još mogućnost sada gospodinu Gansneru da odgovori na pitanje ili ima možda još tri pitanja među vremenu. Ne, pa onda neko on odgovori sad. Hvala lijepo. Hvala. Pa, s obzirom da su pristupili na snagu kasnije nego što je predviđalo, ne mislimo da je ovo sada pravi trenutak da se napravi kompletna revizija i iznimke u okviru e, Jusica e, ističu iduće godine. U svakom slučaju napravit ćemo nešto drugo. U međuvremenu imamo dva paralelna dokumenta, što nije idealno, ali mislim da, evo, iskreno govoreći, bilo bi dobro e, da se to riješi, jer dva dokumenta nije idealno rješenje. Dakle, ako uspijemo prilagoditi nivo drugi na način da to funkcionira i za fondove UCIC, a istovremeno napravimo prilagodbu e, razine 2 i za UCIC, mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Sada gledamo kako to riješiti, kako bi svi oni koji, u tome, koji na tome rade e, bili zadovoljni i u okviru komisije to radimo trenutno na tom na rješavanju tog pitanja. Dakle, hvala gospodine Gantnera. Sada naš izvjestitelj za kraj. Evo, hvala svim kolegama na njihovim vrlo dobrim i vrijednim savjetima i mislim da će se to sve njihove ideje i prijedlozi ponaći opet u amandmanima. Jasno, kod nekih točaka i nekih pitanja imamo malo različite poglede. Međutim, nakon svega što sam to čuo, mislim da će biti ipak moguće doći do jednog kompromisnog rješenja, recimo glede zaštite investitora i Mislim da ću to još jedan puta formulirati, jer investitori, ulagači ne smiju nikako imati goru poziciju u novom aktu nego što su je do sada imali. I mislim da ćemo to malo preformulirati u skladu ovog što ste vi danas govorili. Što se pripsa tiče, mislim da nam je isti cilj. Ako uspijemo sad to sve tako riješiti kako smo krenuli ostvariti taj cilj, trebamo onda iskoristiti ovu šansu Međutim, mislim da će to na kraju biti dosta zahtjevno s naše strane. Ali svakako se radujem svim ovim amandmanima koje me možete podnijeti do 22.10. Naš cilj je da 19. i 11. glasamo u našem odboru Ekon o tome kako bi onda do kraja ove godine imali jedno mišljenje parlamenta i mogli onda odmah nakon ove godine ući u trijalog i sa, naravno cilj nam je da te pregovore trijaloške do kraja veljače zaključimo. I mislim da je to jedan zahtjevan, ali vrlo realno, da kažemo, određivanje našeg sad rada koji je pred nama i u, smislu, u, vezi s tim imamo sljedeći tjedan već sastanak e, sjena. Samo podsjećam i ja još jedan puta, rok za podnošenje amandmana je 22.10 a 19. studenog ćemo o tome u Ekonu raspravljati i istog dana još o tome glasati. Kako bi na dakle plenarnoj sjednici e, mogli parlamenta netom nakon toga glasati o tome dosjeo. A sad prelazimo onda na točku dnevnog reda devetu, a to je uspos sredstava programa Fiskali za suradnju s području oporezivanja. Izvjestitelj je Sven Gigold. Sven, izvolite, imate riječ. Da, hvala vam. Drago mi je da me niste odmah ugurali u, u GUE. Još ste me ostavili kod zelenih. Hvala vam na tome. Ali dakle ovdje imamo posla s izvješćem koje barem kako se meni čini, koje bi moglo naići na široko prihvaćanje i podršku. Komisija je dakle predložila da se ovaj dobro uhodan program Fiskalis produlje i da mi onda u sljedećem VFO-u zato predvidemo više od 280 milijuna eura kako bi s tim novcima financirali ovu bolju suradnju između financijskih poreznih uprava zemalja članica. Jer vi vjerojatno znate da 70% tog novca odlazi zapravo na IKT tehnike i tehnologije kako bi se onda ojačala jedna dobra razmjena podataka i sjajna suradnja među zemljama članicama. Inače, među ciljevima ovog programa, mislim da nakon svih onih naših napornog posla i dobro funkcionirajućeg posla na području suzbijanja svih mogućih poreznih prevara, utaja, izbjegavanja plaćanja i tako dalje i otkrivanja i borbe protiv pranja novca, mislim da je to svima poznato kako to dobro funkcionira. Svima je sve jasno što se događa i ovaj prijedlog komisije se to predloži bi trebao naići, zato kažem, na široku podršku. No, postoji jedna točka kod koje mislim da bi parlament mogao insistirati na tome da se stvar popravi i to onda možemo sad sa svim ostalim članicama ako treba i prodebatirati. Ali neću vam sad ovdje ići u detalje o svim onim izmjenama koje bi parlament tražio da se kroz različite zakone linearno onda to promjeni. Ali bitno je da se onda one sekundarnom zakonodavstvom, e, dakle kad se to preko direktive transponira u nacionalno, da se to ide onda na kompletno izbjegavanje i sprečavanje da komisija bilo šta tu radi sa e, provedbenim implementing aktovima, nego da to ide direktnim putem u nacionalne zakone. Zatim, jako nam je bitno da kod fiskalisa nešto naučimo u vezi sa svim onim što se u toku, dakle da da nešto napravimo pametno od toga što se tamo od rezultata njihovog rada, onog svega što oni otkriju. Jer vidite, njihovi porezni stručnjaci zemalja članica se tu znaju sastati, imaju vrlo opsežnu i vrlo veliku IT platformu. Dakle, oni tu razmjenjuju iskustva i zajednički čak od različitih uviđaja ili revizija koje vrše pronađu koje kakve porezne prevare i različite druge stvari. Mislimo da ono što oni nađu, njihovi konkretni rezultati njihovog rada su strašno korisni i zato predlažemo ovdje u okviru ovog izvješća da se tim njihovim izvješćima o toj uspješnoj suradnji u toku cijele godine da, da budu transparentni i da se to više koristi drugdje. Zatim, smo isto tako predložili da se i međunarodne norme koje se međutim mogu, koje se provode i među pojedinim zemljama članicama ili Europske unije kao i u nekim trećim zemljama, Dakle, predlažemo da se upravo onim zemljama koje su najmanje razvijene pomogne, da se i tamo ti različite norme koje se dakle provode u Europi i u svijetu i tamo provode, da im se po, da pomoć za različite instrumente koji su potrebni da bi mogli te norme realizirati i te mjere provesti u svojoj zemlji. Zatim naglašavam da mislim da bi bilo vrlo pametno kad bi parlament odredio parlamente za neka konkretna područja to bi primjerice moglo se, se skupa odrediti u jednom aneksu ovom pravnom aktu, ali mislim da je odlučujuće da se pobrinemo naravno da bude dovoljno novaca na raspolaganju za sve financiranje ovih mjera, pogotovo onih koji će same mjere donijeti novce, kao recimo joint orders. To su zajednički nalozi, jer upravo te zajedničke akcije carinskih službi, od poreznih službi zemalja članica donose nove prihode ali inače ostalom smo inače tu na području dosta tehničkih detalja, tehničkom području i baš me zanima šta kolege mogu reći o toj temi. I nadam se da ćemo onda vrlo brzo doći do jednog kompromisa. Jer mi smo sad prvi s tim dosjeom koji kao što sam već na početku rekao, nije zapravo sporan. E, ali bi onda bilo, bilo bi divno kad bi Ekon uspio od svih e, dosjea dosija koji imaju veze sa VFO-om, dakle kako će se financirati idućih 7 godina, kad bi počeli baš ovo prvo završili i kad bi bili i dalje tako brzi na poslu. Hvala lijepo, mislim da sad nemamo još druge, mislim da nam je prva sjena nije prisutna, ili kolega Henš? Hvala vam što ste mi dali riječ. Kolega Teodor Štrger nije mogao biti tu, jer on je izvjestitelj u Sjeni, pa je on mene molio da ja, e, Andreja Švab, komentiram u njegovo ime ovo što je rekao kolega. Sven Dakle, kolega nije mogao biti tu, ali kažemo, ja ga mijenjam. I rekao mi je da učinkovitost u ovom on se slaže s tim da je ovaj program bio do sadašnje VFO vrlo učinkovit. I s tim da je to program koji se na dvije stvari uglavnom e, fokusirao, a to je bilo da informatička potpora za razmjenu svih poreznih podataka između zemalja članica i zatim potpora e, izgradnji kapaciteta uključujući i ljudskih e, resursa. I zatim naravno uključivanje razmjene primjera najbolje prakse među tim vlastima poreznim i kroz to recimo jačanje borbe na izbjegavanju, borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, poreznih prevara i tako tako dalje, dakle naš zajednički deklarirani cilj. I mislimo da se u sljedećem mandatu od sedam godina e, treba nastaviti to financiranje kao što komisija predlaže i tu u tom smislu pozdravlja taj prijedlog. Nadalje, ovih 35 amandmana, isto tako koje je Giggle dao, mi apsolutno dobro, mislim, podržavamo i smatramo da većina tih amandmana će dobiti podršku od pučana, međutim imamo još e, otvorenu mogućnost nekih e, možda izmjena do 22.10. ovog nacrta teksta izvješća. Zatim mislimo da će biti neki kompromisi potrebni zbog drugih klubova zastupnika kao pogotovo kod kamantmana 17 i e, članka 2a. Tu bi recimo volili jaču i jasniju formulaciju kad se govori dakle da se napravi registar e, pravih vlasnika nekog poduzeća ili nekog gospodarskog entiteta subjekta, da to spada u odgovornost zemlje članice. Tu mislimo da treba biti jasnija formulacija. Zatim pitanje stručnjaka i ne možemo se složiti sa amandmanom da se recimo ovi stručnjaci različitih organizacija nije dovoljno precizno navedeno kojih organizacija isključe onda iz nekakvog daljnjeg posla. I na kraju imamo i prijedlog izvjestitelja o prihodima koji se recimo steknu u okviru borbe protiv protiv borbe e, protiv e, neplaćanja poreza, prevare i tako dalje. On govori o tome da bi to moglo služiti, moglo e, djelovati kao još jedan dodatna motivacija da se pojača ta borba. Mislimo da bi tu isto mogli jednu kompromisnu verziju teksta napraviti. Hvala lijepo Andreas, a sada za socijaldemokrate Pervanš Beres. Thank Hvala, ja sam u čudnoj situaciji jer mi je kolega Barnier dao tu nekakva stajališta na engleskom. Pa se moram ispričati. Ali eto, on pozdravlja u svakom slučaju rad Svena Kigolda na ovom dosjeu i to izvješće. Međutim, mi ćemo još nekoliko amatmana podnijeti, uglavnom u vezi korporativnog, dakle, porezivanja poduzeća kao i fizičkih osoba i zatim aranžmani na evropskoj razini. To su tri, četiri, pet i šest članci u ovom tekstu. Zatim direktiva o administrativnom, dakle o različitim poreznim upravama, problemima njihove edukacije na informatičkom području i mi smatramo da će tu trebati dodatni resursi, a osim toga i podržavamo to da se To mogu ostvariti naravno i dodatni prihodi kasnije od njihove suradnje i mislimo da to treba, to što podržavamo, kao što podržavamo i ovu razmjenu informacija među zemljama članicama i stvaranje zajedničkih registara. I na kraju, mislimo da je ovaj dosje jedan od ključno važnih dosjea u našoj borbi protiv pranja novca, a isto tako je vrlo dobar kao predprimjer, da ne kažemo presedane ali recimo onaj prije nego što se uvedu i zakonski akti o porezu na digitalne usluge, a na tom poslu jesmo da to uvedemo. Hvala lijepo sada e, gospodin Fox umjesto Zila. Da, Kolega Zile se ispričava, on je još uvijek u Rigi, zato što su imali izbore u njegovoj zemlji u subotu. Dakle, mi pozdravljamo ovaj izvješće komisije i pozdravljamo ovo izvješće kao i prijedlog komisije. Mislimo da je to važno i za digitalno i naše jedinstveno tržište, kao i za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, utaje i prevara. A pogotovo ako što zemlje članice onda dobivaju jako, vrlo učinkovitu pomoć na taj način nastavkom našeg fiskalis programa iz Europske blagane za svoju borbu na nacionalnoj razini. Mislimo da će Velika Britanija se moći pridružati e, tom programu ako bude željela i nakon Brexita, nakon ožika iduće godine. Ali istovremeno, Možda bi ove najmanje razvijene države, kao što je to donekle predložio izvjestitelj, trebali imati e, veću ulogu i trebali dobiti veće poticaje. A inače treba izbalansirati, uravnotežiti bolje tekst. Ali čak i ako nije iscrpljeno, mislimo da još uvijek e, u izvješću neki ne treba biti previše preskriptivan, ne treba previše normirati od tome Mislimo da je za sada ovo izvješće dobar početak i nadamo se nastavku dobre suradnje, a vidjet ćemo koje mjere će biti, ostati obvezujuće formulacije neke. Hvala lijepo, za Alde nikog nema, pa onda Martin Šedeman za GUE. Hvala. Poznato je da smo mi kao ljevica generalno imamo kritiku na račun VFO-a, ali to se sad ne odnosi baš specijalno na ovaj fiskalis program, nego više manje na strukturne stvari, ali za razliku od naše kritike generalno prema VFO-u, mi apsolutno hvalimo, pohvaljujemo ovo izvješće Svena Gigolta i smatramo da je taj dosje i prijedlog komisije jako bitan jer je borba protiv poreznih prevara jako važna Dakle, kao što se znači ovdje podržavamo izvješće i našeg izvjestitelja i prijedlog komisije, jer mislimo da to ide korak dalje i da je to dobar napredak. Dakle, ne znam sve kako se ti time baviš dalje i kako si to e, kako ti stojiš prema takvoj pohvali, jer evo sprema se kampanja predizborna, pa ne znam kako to može djelovati na koga, ali mi apsolutno ovo podržavamo. Kaže Sven Gigolt izvjestitelj, ja primam pohvale i izvan vremena predizborne kampanje. No, odlično. Onda smo rekli da to podržavamo svakom pogledu i nemamo dalje puno šta dodavati. Hvala lijepa. Zatim Barbara Kapel bi trebala biti za ENF, ali nje nema. Onda da li FDD ima želju nešto reći, nije slučaj. Onda možemo odmah riječ vratiti našem izvjestitelju da dovrši. Izvolite Sven. Hvala na svim ovim komentarima. Ja bih možda samo kratko komentirao neke stvari koje su iznesene. Kao prvo, ja nisam tu sugerirao, nisam predlagao, možda je krivo, možda je nesporazum, da se kao vanjski revizori i stručnjaci više ne pozivaju. Ne, to nisam rekao. Dakle, u amandmanu devetnaest. Dakle, nismo uopće o tom pričali. Mislim da trebaju naravno javne institucije raditi kao što su do sad radile u svakoj zemlji članici i evropska tijela isto kao što su do sad radili. Što znači da oni prema dosadašnjoj praksi mogu i angažirati eksperte sa strane da naprave svoja vještačenja, svoje ekspertize i tako dalje. Dakle, to uopće nije bila moja namjera da to sada isključimo kolega Solomljana. Dakle, vanjski sudionici nisu isključeni. Zatim, što se tiče prihoda, i tu je izvješće onako kako sam ja to tu dao prijedlog teksta, bi se moglo popraviti. Nikad nije bila moja namjera da se općenito da se u toj borbi protiv različitih poreznih prevara i utaja sada smanjivanje sredstava određenih za to smatra nekim indikatorom. Ali činjenica da je u okviru tog e, programa imamo mogućnost dodatne prihode ostvariti i to preko zajedničkih naloga, joint orders. I ono što je e. kolega Stolan rekao da bi se to moglo zloporabiti, mi bi to možemo kompletno se izbjegavati, sve transparentno. Zatim, mm, apsolutno se slažem sa prijedlozima i otvoren sam za sve ideje koje ste čuje o jačanju institucionalne strane, jednoj institucionalizaciji tu. Mene zanima kako će biti vi to kroz amandmane prezentirati. Inače, Martin, hvala puno na podršci u svakom slučaju, ali moram reći ono gdje se ne slažem čak i ako primjećujem jednu opću otvorenost i podršku ECR-a i gospodina Zila, ne mogu prihvatiti i smatram da ne možemo prihvatiti ono što smo izgradili ne možemo to umanjivati, nikakve standarde, na zbog e, nekih trećih zemalja koje nisu razvijene kako bi njima pomogli i kako bi njima dali e, manje kriterije da to stignu. Ne, ne mislim da to trebamo činiti. Dakle, smanjivati standarde zbog njih i kriterije. I na kraju, mislim da moramo ostati jasno pri tome, to i piše u izvješću ovo nije možda, ovo je dakle pokazalo da je naš parlament nakon puno godina rada i svojih rada, svojih odbora i posebnih odbora, naša zapravo gdje su glavni problemi u suradnji nacionalnih poreznih e, vlasti, tijela. I mislim da sad napokon smo to identificirali, prema tome možemo i te prioritete navesti. I zato mislim da možemo, pogotovo je to bitno kad mi kasnije budemo nakon stanovitog vremena još evaluirali do sada odrađeni program. To je bitno ima da vidimo u kojoj mjeri je to realizirano. Jer to je ono što fiskalist treba napraviti. Odrediti prioritete i poslije prema tome evaluirati i prema tome krojiti politiku. To je zato je smišljen fiskalis, a građani evropski imaju pravo apsolutno biti informirani jer transparentnost je potrebna. Oni moraju znati napokon kog su birali i zašto novce daju. A inače, ja sam uvjeren da ćemo biti kompletno zatrpani amantmanima u okviru roka, ali nadam se da ćemo naći najširu moguću potporu, podršku i dakle konsenzus napraviti sa maksimalnom suglasnošću jer to sve ide za jednu dobru svrhu i dobar cilj. Hvala sve. Hvala. E, najprije rokovi za uloženje amandmana 17. listopada, razmatranje 19. a na ćemo glasati 27. listopada. E, kolege, e, sada bismo trebali započeti sa desetom točkom dnevnog reda iz jestelja Ludvigsena u 18.15 ali e, za sada očekujemo samo da dođe Ramon Tremoza kao izvjestelj u sjeni, a on stiže, a raspored e, koji dajemo je zapravo samo indikativan. Predlažem da sada pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Naša bivša predsjednica Fervanš Beres pristala je da sada krene predsjedati. E, mislim da bi bilo bolje da vi, kolegice Peres, e, preuzmete sada predsjedanje za vrijeme cijele točkog dnevnog reda, a ne usred nje, a u međuvremenu se nadamo da će Ramon e, stići. So, euh, nous commençons donc l'examen du point 10 et je donne la parole. Idemo sada euh, s raspravom o 10. točki dnevnog reda. Dajem riječ kolegi Ludvigsonu euh, koji eh, će nam obrazložiti amandmane koji su uloženi na njegovo izvješće. Eh, hvala lijepa. Za početak dopustite mi da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni na raspravama koje su bile jako konstruktivne. Točno je da je uložen velik broj amandmana e, koje ćemo sada morati obraditi. Velik broj tih amandmana vrlo je kvalitetan. Isto tako jasno je da po pitanju ovog dosija postoji velika polarizacija. E, to se dakle e, sve odnosi na e, umjetne tvorevine poduzeća. Jer u tom smislu vrlo je važno odrediti što znači takva jedna no umjetno stvaranje u poreznom smislu. Države članice ne bi smjeli nedosljedno protumačiti samu definiciju i kako bismo ispravno procijenili takve tvorevine, vrlo je važno da postoji istinska veza sa zemljom domaćinom. To je važno kako bi postojala pravna izvjesnost, te kako bismo e, spriječili bilo kakvu zloporabu slobode poslovnog nastana. Kolege su govorile dakle o slobodi poslovnog nastana i umjetnoj tvorevini e, poduzeća. Kolege su pokušali postići dogovor oko toga. Mislim da e, se slažemo oko svega onoga što je vezano za prekograničnu prirodu. Definicija mora biti jasna i vrlo je važno da pojedine prekogranične operacije moraju biti napravljene na usklađen način. Također moramo se izjasniti i o nadzoru. Treba li to učiniti neovisan stručnjak ili neko tijelo? Također je važno da i izvještaj samih poduzeća o radu budu e, načinjeni na sličan način u pojedinim državama. I vrlo je važno da dođemo do e, nekih zakonodavnih odluka ovdje. Pokušao sam se usmjeriti na teme koje se odnose na nadležnost odbora Ekon. To sam također bio naglasio u mom uvodnom predstavljanju prošli puta. Članak 97. je vrlo važan, eh, 86. Je vrlo je važan i puno amandmana je uloženo na taj članak. Međutim, ne smijemo zaboraviti koja je naša nadležnost i toga se moramo držati. Dakle, nadležnosti Akona, e, odbora Ekon. Iz tog razloga neki od uloženih amandmana ne mogu se prihvatiti. U ovom tekstu insistira se na prekograničnom karakteru i zato je jako važno da vidimo što ćemo e, moći iznaći e, kao stav našeg odbora, uključujući i po pitanju prekogranične prirode e, tih e, financijskih transakcija. Hvala lijepa i sada e, ću rado kolege sada. Kolega Švab najprije u ime Europske pučke stranke. Hvala. Dragi kolege, prije svega želim zahvaliti izvjestelju gospodinu Ludvigsenu. Naime, više puta smo zajedno razgovarali. Prošlog tjedna imali smo vrlo dobar sastanak izvjestelje u Sjeni. Za mene osobno i kao izvjestitelja e, Pučana sljedeće su točke važne i u tom sam smislu uložio amandmane. Prvo, e, što se tiče članka 170d gdje se radi o odvajanjima poduzeća. E, mislim da je vrlo važno uzeti u obzir mogućnost izbjegavanja plaćanja poreza. Zakonodavac već o tome govori zašto pravne odredbe na poreznom planu nisu još dovoljno primijenjene. To je zapravo nešto e, što me čudi. I moram reći da sam e, skeptičan u usklađivanju na tom planu. Po pitanju članka 86c određeni porezni aspekti uzeti su tu u obzir. Međutim, e, Ovdje se ne bavimo tim aspektima. Naime, uvodi li se doza sumnje, to može predstavljati problem. E, odluka Suda Europske unije u predmetu Polgud e, pokazuje da tvrtke koje iz bilo kojeg razloga žele delokalizirati sjedište E, to mogu napraviti. Što se tiče prijedloga komisije, tu nema dovoljno pravne izvjesnosti. I naš izvjestitelj to pokušava riješiti uvođenjem definicija. Međutim, mnoga definicije nisu jasne, a e, ekonomske aktivnosti E, su ovdje predstavljene i to sve skupa ne slaže se e, sa e, ovom odlukom Suda Europske unije koju sam upravo citirao, pa mi zato ne možemo prihvatiti te amandmane, odnosno članke. Nadalje, govori se o tome da restrukturiranje može omogućiti jednom poduzeću da izađe iz krize i drago mi je da je izvjestitelj uzeo obzir te amandmane. Bez obzira na e, to, e, ipak me neke amandmane pomalo muče. Recimo ograničenje e, slobode poslovnog nastana. S tim se ne mogu složiti. naročito kada se radi o e, poduzećima koji su ranije dobili subvencije. Ne mogu se s time složiti. Naime, ovdje se radi o radnim mjestima ljudi i e, neke od e, pogodnosti moraju se sačuvati, a ne dovoditi u pitanje. Vrlo je važno također naglasiti da direktiva uspije u svojim namjerama. Trebamo zajamčiti pravnu izvjesnost i trebamo zajemčiti da se odredbe mogu i provesti. Postoje odredbe koje moramo dovesti u pitanje i kao što je kolega Ludvigson već rekao, e, poduzeća ne bi smjela trebati imati previše administrativnog posla oko toga u protivnom neće moći imati pogodnosti slobode e, poslovnog nastana, što je upravo e, i cilj, jedan od ciljeva temeljnih europskih ugovora. To dakle treba uzeti u obzir, a naravno treba izbjeći izbjegavanje plaćanja poreza morali bismo zatražiti od država članica da e, oni u svojim poreskim politikama, poreznim politikama ne budu međusobno konkurenti, već jednostavno da se omogući poduzećima da iskoriste pogodnosti slobodnog nastana, a da pritom ne izbjegnu platiti porez. Hvala, a sada u ime liberala e, kolega je mogao doći tu. Međutim, prije toga moram dati riječ e, predstavniku ECR-a. Njihov izvjestni nije tu. E, pa onda ipak dajem za Alde riječ gospodinu Tremozi. Hvala lijepa. Dragi kolege, zahvaljujem izvjestilju Ludvigsonu i njegovoj suradnicima na na učinom radu. Prošlog tjedna raspravljali smo različite kompromise F koji je vezan sa kompromisom H. Moj klub različito to vidi, različiti vidi pitanje konverzije. Treba li se time baviti nadležno tijelo države članice ili neovisni stručnjak? Po pitanju neovisnog stručnjaka slažemo se s onim što stoji u kompromisnom amandmanu H. Dakle, on mora biti neovisan od e, poduzeća i ne smije biti ni stručnjak njihove vezi sa e, tim e, poduzećom. Treba također omogućiti dobar nadzor konverzije, a E, treba se napraviti i izjava poduzeća gdje će objasniti razloge za konverzije. Razlozi za prekograničnu konverziju našem klubu još uvijek nisu jasni. Htjeli bismo s jedne strane specifikacije koncepata izbjegavanja i e, utaje poreza. O tome smo govorili prošli tjedan. A što se e, tiče točke EA, e, vez, također treba govoriti o njoj. Ona je vezana za pristanak poslodavaca. E, nadalje, točke JJ i JK. Po našem mišljenju to je previše nefleksibilan pristup, a također točka BA za koju smatramo da uključuje temeljne informacije o poduzećima na temelju informacija prikupljenih posljednjih pet godina. Zatim što se tiče kompromisa e, e, drago nam je vidjeti da su e, e, promjene koje su napravljene, ono, s kojima se slažemo. U kompromisima J, K, L, M, N i N su oni na kojima, s kojima se također slažemo i morat ćemo o tome nastaviti razgovarati sljedeći puta. A sada Sven Gigold za zelene. Hvala lijepa. Nazovezat ću se na neke od ključnih pitanja E, važno je da ovo izvješće stavimo u kontekst. Zaista se dobro sjećam kada smo raspravljali o čuvenoj direktivi Bolkenstein i nakon toga različite odluke suda Europske unije da je velik dio građanskog društva, sindikata, ali i dio poslovnih ljudi zaista sumnjao je li dobro da tvrtke na zajedničkom tržištu izaberu regulatorne okruženje i da se ta regulatorna okruženja međusobno nadmeću. Srž direktive Bolkensteins je zapravo bio poražen. A ovdje je situacija jako slična. Dakle, ova bi direktiva zaista mogla postati novo bojno polje za javnu raspravu. Da li treba omogućiti tvrtkama da preuzimajući ili mijenjajući regulatorno okruženje da li im se e, može to omogućiti kako bi na taj način dobili značajne prednosti u odnosu na njihove konkurente? A to je jako važno sagledati sa stanovišta poreza i sa stanovišta sudjelovanja radnika. Ta poduzeća, a vidimo da do toga dolazi sve češće, ako poduzeća e, pretvaranjima i spajanjima e, koriste tu situaciju da iz strožeg okruženja pređu u labavije okruženje, to će se e, možda svidjeti onima koji se zalažu za e, slobodnu trgovinsku razmjenu. Međutim, bojim se kako će se to odraziti na relevantni segment populacije. Stoga mislim da moramo pokušati naći rješenja e, za e, stvarne probleme u stvarnom svijetu, ne kako bismo išli protiv zajedničkog tržišta, nego jednostavno pokazali da želimo zajedničko tržište. Smatramo da je vrlo važno da te e, umjetne dogovore, umjetne tvorevine jako definiramo kako bismo pretvaranja i spajanja e, izbjegli da se oni rade kako bi se e, izbjegle promjene u regulativi. A zatim e, pitanja pravne regulative, o kojem je sad govorio Andreja Švab, članak 86c. Dakle, da postoji mehanizam provjere i nadzora, a da se pritom ne ide protivno odluci Suda Europske unije. I naravno, sve će biti beskorisno ne budu li naši propisi zakonski utemeljeni. E, mi e, ne možemo ovdje boriti određena e, boriti protiv određenih odluka i davati mišljenja jer su ovo preozbiljne stvari da bismo se za njih borili simbolično. E, moramo vidjeti koji nam pravni prostor ostavlja sud Europske unije te maksimalno iskoristiti taj prostor koji nam zakonski stoji na raspolaganju. Trebamo maksimalno izbjeđi, izbjegavanje, odnosno utaje plaćanja poreza. Moramo spriječiti da oni budu jako lako ostvarivi putem e, spajanja i pretvaranja poduzeća. Isto tako da se ne može tek tako izuzeti od pravila. Ono što mi pak ne možemo napraviti je ne možemo izmijeniti temeljne ugovore kako bismo ostvarili naše ciljeve. E, mišljenja o cijeloj priči mogu biti različita, međutim, to nije u našoj nadležnosti i e, dakle ne možemo tako sve što opredijeliti kako bismo zamijenili ovu raspravu. Ne slažem se s Andreasom Švom koji je rekao mi smo upravo izglasali ADAT 1 i 2 i onda je sve u redu jer to nije riješilo sve probleme jer porezne stope u EU nisu usklađene. Imamo vrlo specifične agresivne porezne režime u velikom broju država članica koji će usprkos NATO-tu 1 i 2 jednostavno se nastaviti. Gospodin Šojble je inače dugo pokušavao da se po pitanju e, patenata uspostave jača, stroža pravila, ali nije uspio tome jer nije e, bilo konsenzusa. A sada se tako što pokušava dobiti, e, a to je sve u skladu s europskim e, zakonima i zato ja mislim da je to jedan i dva jednostavno nisu dovoljno dobri. Dakle, prijedlozi trebaju biti u našoj nadležnosti, ali kao što ste ispravno rekli, moramo biti sigurni da ono što predlažemo jeste pravno moguće. Moramo također prihvatiti da iz ovoga se isključuju E, mikro i mala poduzeća. I moramo e, paziti što radimo jer to se može odnositi na velik broj građana, na lokalne vlasti i e, na mnoge koje dakle mogu izgubiti ili pravo participacije u lokalnoj poduzeću ili pak da na lokalnoj razini ne mogu ubirati poreza. A sada Martin Šibelen za e, GUE. Hvala lijepa. Ja sam već u prijašnjoj raspravi o ovoj temi rekao da su težišta ljevica kod ovog dosjea, da se mi zapravo naše stajalište temira na dva glavne točke. S jedne strane da budu zaštićena prava radnika, zaposlenika, a drugo da se isključe porezna pitanja iz toga. Stoga smo iznijeli različite kritike na prijedlog ove direktive koje je dala komisija i smatramo da neke stvari nisu jednostavno dovoljno dobro i precizno formulirane. I u vezi s tim vidimo i neke manjkove u izvješću. Mi inače zahvaljujemo izvješću i hvalimo njegove napore, ali ima tih nekih stvari koje bi volili da se malo preprave, pa bih se onda i koncentrirao na tih nekoliko točaka. Mislimo da bi na tim stvarima trebali sa kolegama tražiti kompromis. Prvo, to je uvođenje definicije za ove umjetne tvorevine. I nadam se da smo tu već na dobrom putu, mi svi izvjestitelji u sjeni sa izvjestiteljem i da smo uzeli kao kriterij zaista realnu gospodarsku djelatnost, da bi se onda znalo kako će se doista primijeniti porezni režim i kako će se doista zaštititi prava zaposlenika. Druga glavna stvar za nas su ove odredbe i regulacije konkurencije i tržišnog natjecanja, jer naime mi tražimo um, da se ako se tu u zemlji onoj polazišnoj pređu različiti pragovi vrijednosti, onda tražimo da se zaštiti imovina tog dotičnog malog poduzeća koje recimo počinje prekogranično djelovati. I zatim mislimo da su bi se mogle različite stvari koje su predložene od strane komisije zlorabiti. Treće, to je pitanje nadležnosti dotičnog tijela vlasti kad ono provjerava da li je doista došlo do promjene nastana poduzeća, jer mislimo ili je to samo jedna umjetna tvorevina, odnosno da li je to sve samo napravljeno zato da bi se u porezne svrhe izbjegao jači režim i neka prevara provela. Mislimo da tu u, oba u obje te situacije, drugoj i trećoj točki koje sam naveo, treba jače zaštititi prava zaposlenika. Hvala lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ po ovoj temi? Iz drugih klubova ne, kolege, drugi kolege se ne javljaju za riječ, pa ću prema tome dati riječ našem izvjestitelju. Hvala. Međutim, izvijeste nije uključio mikrofon. E, koliko sam shvatio, vi govorite švedski. Nema problema. Počet ću iz početka. Za početak hvala svim kolegama koji su se javili za riječ. Kao što sam malo prije rekao, Izvjesno je da su mišljenja podijeljena o različitim pitanjima. Naročito što se tiče uvjeta definicije dakle eh, umjetnih eh, kombinacija odnosno eh, pretvorba i spajanja. E, međutim, ono što je važno da želimo svu vrstu zloporaba izbjeći i želimo također izbjeći poduzeća e, paravane. E, to svi želimo, međutim, bitno je pitanje kako to ostvariti. Vrlo je važno da nastavimo raspravljati među nama kako bismo iznašli kompromise. E, za kraj e, mogu samo reći da ću već od sutra e, sa, zadovoljstvom susreti s izvjestiteljima u sjeni, jer sutra imamo sastanak. A tada se nam da ćemo raspravljati konstruktivno, te da na sastanku odbora glasamo ispravno. Moramo biti fleksibilni, moramo raditi učinkovito, kako bismo došli do učinkovitog rezultata. Važno je da nađemo prikladna i ostvariva rješenja. Hvala još jednom svima i nadam se da ćemo već od sutra dobro raditi kako bismo našli dobro rješenje. Hvala lijepa. Morat ćete dobro raditi inače nećemo glas, moći glasati 18. listopada, a to je jako važno da tada glasamo kako bi odbor Juri mogao sti u obzir naše mišljenje. Dakle, kao što sam rekla, mi ćemo glasati 18. a odbor za pravna pitanja će se izjasniti 20. listopada. No, prelazimo sada na zadnju točku dnevnog reda, točka 11. Tu se radi o razmatranju prijedloga za mišljenje za odbor za proračune o vlastitim sredstvima Europske unije. Na odboru za proračune e, izvjestili gospodin Lewandowski, a kod nas je to Ramon Horegi kojemu dajem riječ. Hvala predsjednice. Najljepša hvala. Evo, bit ću kratak i želim reći da smo radili s izvjestiteljima sjeni različitih kluba zastupnika na temu ovog mišljenja koje ćemo u ime Ekona uputiti odbor za proračune koji je nadležan za ovo izvješće. Najvažnije ovdje po mom mišljenju jest to da će Ekon odboru za proračune uputiti želju da treba biti ambiciozniji nego što su to komisija i vijeće. Najprije na samom početku želim reći da vjerujem da se ovdje radi o zajedničkom izvješću na odboru za ekonomska pitanja. Ovo mišljenje je važno. Ovdje trebamo unijeti nekoliko elemenata kako bismo poboljšali ambicioznost ovog mišljenja. Komisija uzmišlja u razmatranje da u vlasta sredstva uzme samo jedan mali procenat konsolidirane porezne osnovice na poduzeće kada taj dakle, porez počne biti primjenjivan i tada ćemo imati potrebu za jednoglasnim stavom u vijeću. I dakle, kada to sve stupi na snagu, onda ćemo imati pravo na jedan mali procenat e, prava na emisiju i drugi mali post, postatak ovis, koji će ovisiti o broju nereciklirane plastične ambalaže. Dakle, čak i ako komisija modernizira trenutne vlastite resurse, vlastite sredstva, čini se da ćemo i dalje imati jedan financijski sustav u EU koji će imati jako malo vlastitih sredstava na raspolaganju, što je suprotno u biti sa željama svih kluba zastupnika koji su izneseni svaki put kada se govori o višegodišnjem financijskom okviru i proračunu EU. unije. I zato su različiti klubovi zastupnika uložili čitav niz amandmana kako bi uključili nove elemente. Gospodin Papadulis u ime GUA ili predstavnici zelenih, socijalisti i drugi, svi na ime klubu zastupnika uložili su amandmane. Kompromis do kojeg smo uspjeli doći takav je da uključujemo četiri fiskalna elementa u koji se svi slažemo. Mislim da je ovo važno ostvarenje. Kompromis koji predlažem je da se uključe ti elementi a da se ne prejudicira to što će vjerojatno svi klubovi zastupnika moći uložiti dodatne amandmane koji će biti glasani. Dakle, kompromis A uključuje proračunske elemente najprije, dakle, porez na financijske transakcije o kojima je bilo često riječi, zatim globe e, Europskog suda i treće mehanizam za prilagodbu na uvoz dobara e, koji podrazumijevaju visoku emisiju ugljičnog dioksida. Što se tiče dobiti eurozone, odnosno Europske središnje banke, to je nešto što treba biti povezano uz Europsku banku za ulaganje i reformu temeljnih ugovora. Dakle, to su one stvari o kojima trenutno pregovaramo kako bismo mogli predstaviti tekst. Predsjedavajuća, drugi niz amandmana odnosi se na potrebu da se u direktivu uvedu zaključci skupine na viskoj razini koja je inicirala ovu raspravu i kojom je predsjedao gospodin Monti. Parlament naime treba obnašati veću ulogu po tom pitanju i trebamo vijeću predložiti korištenje pasrel klauzula i ne ovisiti o drugima kada se radi o ovako važnim e, temama i isto tako trebamo e, nakon Brexita predložiti dakle E, nacionalne korekcije. Dakle, jednom kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, moći ćemo unijeti ispravke koje su, povijesno govoreći, povezane bile sa e, popustima koji su svojedobno, kojim se svojedobno pružila mogućnost e, davanja kompenzacije Ujedinjenoj kraljevini. Tako da smo pokušali naći jednu formulaciju koja ne bi negativno utjecala na te korekcije, no istovremeno trebamo paziti da te stvari budu ukinute i iskoristiti dakle eh, izlazak Ujedinjene kraljevine. I treba imati naravno na umu višegodišnji financijski okvir. Eto, predsjedavajuća, to su oni ključni elementi oko koji se nadam da ćemo se moći dogovoriti tijekom glasovanja. Hvala. Hvala, no glasamo sutra, a vi još uvijek pregovarate o kompromise trenutno se radi na kompromisima. Dakle, ovo sada će se pretvoriti u pregovore. Vidim da je to rješenje, Tako će stvari biti potpuno transparentne. Dobro. U ime Europske pučke stranke Alan Lamassur, kojem neću unaprijed reći što treba raditi s kompromisima, <laughs> jer ja imam dosta <laughs> odrišene stave. Izvolite, Alan. Hvala, draga predsjedavajuća. Da, evo, radimo uživo s Ramonom koji je obavio odličan posao. Mislim da zaključci koje ćemo sutra predložiti, da ćemo odgovarati u svakom slučaju to nam je cilj i naravno on će odgovarati većini ako ne i svim kolegama. Dakle, ne trebamo, ne podsjećati, Ramon je iznio osnovne stvari Dakle, komisija je e, se obratila se odboru za proračune. Imamo šest odbora, među kojima i naš odbor, odbor Ekon, koji su zaduženi za e, pisanje mišljenja. Ekon je dvostruko zainteresiran za ovo. S jedne strane, dakle, od onog trenutka da se pripremamo da u budućnosti, što će biti odraženo u budućem višegodišnjem financijskom okviru, dakle kada se pripremamo da buduće nove odgovornosti imamo u EU, to bi trebalo e, omogućiti državama članicama da smanje e, svoje neke troškove. Dakle, ako e, dođe do promjene u troškovima, onda dolazi do promjene i u obvezama i što omogućuje da smanje rashodi i porezi. S obzirom da je odbor eko nadležan za sve što se tiče poreznih pitanja, dakle naše mišljenje je napose važno. Želim dodati ovome svemu, što, kao što je to Ramon i rekao, Brexit će imati utjecaj tako da će se smanjiti sredstva zajedničkog proračuna, jer usprkos britanskom popustu e, Ujedinjena kraljevina je neto e, pozitivan platiša i dakle s njihovim odlaskom smanjuju nam sredstva. uvidjeli smo da mimo Ujedinjene kraljevine imamo još pet e, država članica Europske unije koje imaju te popuste. Neki od tih popusta su izračunati temeljem britanskog, a drugi su usporedivi s britanskim popustom. Što je jedan od razloga koji objašnjava da nam je trebalo malo više vremena kako bismo ostvarili prihvatljiv kompromis, prihvatljiv za sve. Tu su razlike bile manje na razini klubova zastupnika, a više na razini nacionalnosti članova, nacionalne pripadnosti e, članova odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Dakle, tu imamo dvije stvari. Dakle, uspjeli smo barem što se tiče pučana, uspjeli smo ostvariti u potpuno zadovoljavajuće kompromise, jako smo zadovoljni odličnim izvjestiteljem. Dvije stvari su tu i glede tih predložit ćemo vam e, evo, tijekom večer i jednu konačnu verziju. Evo, prva je stvar do koje vam je jako stalo predsjedavajuća, a to je financiranje proračunskog kapaciteta za financiranje politika ili vlastitih e, fondova eurozone i tu idemo u smjeru onoga što ste vi željeli. A što je između ostalog sukladno i s voljom Europske pučke stranke koja želi da prijedlozi koji će biti izneseni u ime odbora za ekonomska i monetarna e, u okviru okvira e, ekonomske monetarne unije budu napravljeni u okviru postojećih temeljnih ugovora a ne da podrazumijevaju izmjene istih. A što se tiče britanskog rebate, dakle popusta, i drugih popusta idemo ka malo fleksibilnijoj formulaciji, a ne onu rigidnu koju sam predložio nakon e, sastanka na razini e, skupine na viskoj razini. Dakle, kada sam rekao, s obzirom da Britanci više nisu tu, onda ćemo ukinuti sve, e, sve popuste, a neki kolege su mi rekli, pokazujući mi stvarne brojke, da bi ishod takve odluke mogao biti spektakularan glede doprinosa određenih država članica treba znati da mislim, svi su jednaki u Europskoj uniji, dakle ne radi se tu o velikim razlikama u doprinosu, no nitko nema baš spontano običaj da povećava svoj doprinos Europskoj uniji, dakle moramo biti realni i usvojiti jedan postupni pristup poput onog koji je sama Europska komisija predložila. Eto, mimo još dvije, tri drugorazredne stavke, mislim da ćemo uspjeti ostvariti doista širok eh, konsenzus po ovom pitanju. Hvala. Dobro, u ime Aldea, Liv Vuring. Uvažena predsjedavajuća, uvaženi izvjestitelju, uvaženi kolege. Hvala vam na suradnji oko ovog dosija. u svemu slažem se da naša unija treba imati više vlastitih sredstava kako bi manje ovisila o doprinosu država članica. Zajedno smo došli do određenog niza kompromisa za koji se nadam da će dobiti široku podršku. No, iako ne smijemo primoravati države članice da usvajaju CC i CCCTB, dakle poreznu osnovicu na dobit poduzeća, ja želim iskoristiti ovu priliku da razjasnim četiri svoje amandmana koje smatram jako važnima i za koje molim vašu podršku. Dakle, to se tiče amandmana 87., 89., 90. i 91. Ti amandmani ne povećavaju proračun, no stvaraju mogućnost da proračun bude u potpunosti, eto, postotno i bude generiran vlastitim resursima u slučaju da oni budu jako visoki. Svaki dodatni euro u vlastitim sredstvima treba biti e, skinca e, nacionalnog doprinosa. Nadam se da ćete moći dakle, glasati na, za amandmane 87. do 89. i 90 91. i 92. Mikrofon predsjedavajući je uključen, ne čujemo. E, ne vidim nikoga iz redova zelenih. A u ime Guja, Dimitrios Papadimulis je tu, tako da izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajuća, dopustite da zahvalim izvjestitelju gospodinu Ramonu Hauregiju Mislim da je njegov posao bio jako kvalitetan i također sam zadovoljan e, e, suradnjom sa izvjestiteljima u sjeni. Vidim da čitav niz naših amandmana je usvojen. Ako ne doslovno, onda u svojom biti, u naravno tekstu kompromisa i mislim da je ovakav duh suradnje pravi, te da će nas se odvesti do samog kraja ovog grada kako bismo imali maksimalan dogovor oko ovog dosjeja. A istovremeno moramo biti ambiciozni. Dakle, razlazi su jasni svemu ovome. Dakle, nakon Brexita doći će do velikog pomanjkanja u europskom proračunu, tako da trebamo povećati vasta sredstva i ostvarimo neke od predloga koje je Europski parlament iznosio čitav niz godina, kao što je na primjer e, e, prezna na e, financijske transakcije, prihodi od emisija ugljičnog dioksida, koji može pomoći našem proračunu, a i okolišu, zatim prihodi koje ostvaruje e, Europska središnja banka, dakle sredstva koja generira e, Europska središnja banka treba biti ubrizgana u proračun, vraćena u proračun, tako da bismo trebali koristiti alate koje je predložilo, koji su predloženi u izvješću Monti, te biti malo ambiciozniji glede vlastitih sredstava. Isto tako smatram da bismo trebali revidirati cijeli cijelokupno ovo pitanje popusta rabata to je još relikvija iz e, razdoblja gospođe Tačere sad. Naravno, jasno mi je da postoje neke poteškoće s tim u vezi, gospodin Masur je to spomenuo, možda bismo trebali progresivnije ići po tom pitanju u smislu duhu ostvarenja kompromisa, no cilj bi u konačnosti trebao biti taj da se u potpunosti iskorijeni taj sustav popusta kako bismo imali sustav koji će biti pravedan i transparentan. Isto tako smatram da je važno, ne samo za vlasta sredstva, da dođu do razine 25%, već trebamo također vidjeti gdje, odnosno čemu ti, ta sredstva trebaju biti namjenjena. No dobro, to je već druga šira rasprava. To je povezano više uz ovaj višegodišnji financijski okvir, a ne uz ovo izvješće, no isto tako moramo vidjeti kako učiniti ta sredstva korisnima kako bismo imali bolju koheziju, bolji gospodarski rast i razvoj zapošljavanja, kako bismo smanjili nejednakosti, socijalne i regionalne, jer jedino na taj način Europska unija može postati bolja za Europljane. Još jedna zadnja stvar. Želim reći da Europski parlament treba malo agresivnije e, posezati za svojim ovlastima i svojom ulogom i ne pristati na to da ga se odguruje e, samo zato kako bi se brže postupalo. Jer to je način e, i to je metoda za kojim često vijeće poseže, a i komisija sada nekoliko mjeseci pred europske izbore trebali bismo inzistirati na većoj ulozi u e, donošenju politika, e, odluka o politikama u vlastnim sredstvima. Hvala. Hvala ima i predstavnika drugih klubova zastupnika koji želi javiti za riječ. Ne. Slobodno javljanje za riječ? Ne. Onda ponovno dajem riječ izvjestitelju. Evo, izgleda da je izvjestitelj zadovoljan, on očekuje zadnji kompromis, je li tako? No, evo, da sam ja izvjestiteljica, odgovorila bi gospodinu Papadmulisu da što se tiče broj njegovih amandmana, ima ih e, dosta koji su kompromisima, a ima ih isto dosta oko kojih je izvjestitelj e, iznio pozitivno mišljenje, no ja nisam izvjestitelj. Izvolite. Pa dobro, evo, sutra ćemo nastojati dobro informirati kluba zastupnika o konačnim stavovima. Sada radimo na završnom tekstu. Molim sve da nas ispričaju. E, još nam svi klubovi zastupnika nisu iznijeli svoje stavove večeras, zato donekle kasnimo i molim vas da nam ispričate, nas ispričate na tome. Sutra ujutru ćemo dostaviti informacije o tome stavove, a onda ćemo poslijepodne glasati. Hvala predsjedavajuća. Dobro. E pa ja pregovaračkim timovima želim uspješne radne sate ili ako i kako moguće manje od sat vremena rada. No, u svakom slučaju mi smo završili sa današnjim radom. Zahvaljujemo prevoditeljima i nastavljamo sutra u 9 sati ujutro.